I prelazimo na sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Republike, obale Bjelokosti i Europske zajednice. Dakle, GUE je zadužen za to izvješće i kolega Joa Ferrera, Joa Ferrera, imenovan je izvjestiteljem. Na sastanku 8. listopada predstavljeni je sadržaj sporazuma, sada ćemo čuti i preporuke i prijedlog nezakonodavnog dokumenta koji prati e, ovu rezoluciju, s obzirom da smo odlučili raditi rezoluciju. Onda ćemo odrediti rok za amandmane za ta dva dokumenta, a odmah predam riječ žao. Samo, čas. Peter nije tu. Gdje je Peter? Evo, htio sam samo prije nego što dam eh, riječ Žavu, želim pozdraviti 15 eh, gostiju našeg kolege Petra Vandalena, koji su članovi provincijskih eh, vijeća u Nizozemskoj. Dakle, želimo vam dobrodošlicu. Ani Šajver Pirik je tu, koja predstavlja Nizozemsku. Dakle, Petar Vandalen će nam se također malo kasnije pridružiti. Izvoli, Žao. Hvala. Kao što to predsjednik rekao, odlučili smo napraviti nezakonodavnu rezoluciju koja prati naše preporuke povodom komemoracije ovog sporazuma, odnosno obnavljanje ovog sporazuma sa Cote d'Ivoire. Općenito govoreći, analiza našeg nezakonodavnog dokumenta vidjet ćete je takav da ima pozitivnih aspekata koji proizilaze iz e, ovog e, usvajanja rezolucije koliko za Côte d'Ivoire, toliko i za flotu Europske unije i države članice. No, imajući ovo na umu, ne smatramo da je sporazum potpunosti zadovoljavajući iz tog razloga. Možemo dakle otvoriti prostor za preporuku kako bi taj sporazum bio zato više zadovoljavajući i kako bi prednosti koje predstavlja taj sporazum mogli biti zadovoljavajući. Mogućnosti ribolova dobro su iskorištene, čak možemo reći da su dobre. No, tu su još uvijek mogućnosti koje nisu potpunosti iskorištene i to bi trebalo biti revidirano u tom novom sporazumu. Sudjelovao sam na ex post analizi gospodarstva kod Divuara, dakle koliko da se radi o prihodima koje ostvaruje kod divoar lokalni ribari, e, lučki radnici, industrija lučka, e, konzerv, e, pogoni za konzerviranje i sekundarni izlov tune ili putem jačanjem e, lokalnih e, nadzornih kapaciteta. sad tu su naravno neki malo manje pozitivni aspekti o kojima neću sada govoriti jer smo o tome već govorili kada je bilo riječi o restrikcijama glede opskrbe osnovnih sirovina na malim tržištima, lokalnim tržištima, o tome smo već govorili više navrata. Onaj dio koji se tiče sektorskog razvoja ovog sporazuma trebao bi biti znatno ambiciozniji i polučiti konkretnije rezultate u prijedlogu nezakonodavnog teksta mi imamo cijelu popis e, mogućih poboljšanja upravljanja i zakonodavstva za, koji se odnose na sektor ribarstva te primjene upravnih planova, zatim planova upravljanja, zatim isključiva gospodarska oblast, te borba protiv NNN ribolova, zatim konstrukcija i rehabilitacija infrastruktura kao što su e, pristaništa, luke, luka u Abidžanu, ali ne samo u Abidžanu, dakle poboljšanje uvjeta za preradu, ovdje mislim konkretno na industriju e, konzerva, zatim e, sporazumi s trećim zemljama, koji se naravno odnosi na Côte te izgradnja i strukturiranje tržišta povezanih e, uz mali ribolov. Tu je naravno i stručno usavršavanje usposobljavanje, kvalificiranje mornara i e, znanstvena kontrola lokalnih resursa te poboljšanje općenito govoreći e, ribolovnog odnosno pomorskog napora. Dakle, evo, to su svi aspekti sektorskog razvoja koji još nisu dovoljno konkretizirani, realizirani i preporučujemo komisiji da se više bavi razvojem ovih različitih pitanja koji se tiču ovog sporazuma. Eto, predsjedniče, ovo je jako općenito izneseno e, ono što nas brine u ovom nezakonodavnom e, tekstu i kao takvi ne razlikuju se puno od preporuka koje imamo i u drugim sporazumima o kojima je bilo razgovora kada se govorilo o zapadnoj afričkoj obali, dakle prednosti i obveze, pa čak i šteta nanesena u, na određen način e, ovim sporazumima napravljeni kako bi bili prevaziđena određena ograničenja, no nadamo se da će to polučiti i opipljive rezultate u buduće zahvaljujući provedbi ovog sporazuma. Hvala ti najljepša Žuava. Sada predam riječ Emanuelu Berku, Emanuelu Berku koji predstavlja komisiju. Dakle, izvoli Emanuel. Hvala predsjedniče, hvala izvjestiteljima. Dakle, primili smo na znanje vaše komentare i prijedloge i nastojat ćemo izvući maksimalan potencijal iz ovog sporazuma. Samo želim E, iznijeti još e, par dodatnih e, informacija i komentara. Dakle, govorili ste o boljem korištenju ribolovnih mogućnosti. Želim podsjetiti da u ovom novom protokolu smanjili smo referentnu tonažu tako da bismo imali na umu prethodno korištenje protokola i kako bismo imali gospodarske parametre koji će biti povezani uz pristup, a koji će odgovarati u potpunosti potrebama flote i kako bismo održali istovjetnu razinu financijske intervencije u Kod d'Ivoire. Dakle, to, je, to ide u smjeru onoga što ste vi e, tražili i znatno smo e, povećali sektorsku e, iznose za namijenjene sektorskoj pomoći. Dakle, govorili ste o lukama, pristaništima, e, zaštićenim gospodarskim zonama i tako dalje. Dakle, to su stvari koje ćemo moći financirati i koje ćemo financirati. Upravo ovog tjedna u Abidžanu se održava prva mješovita e, komisija za provedbu ovog novog protokola. Dakle, tu su određeni elementi koji će biti prosljeđeni ili koji su već bili prosljeđeni timu koji je na licu mjesta i koji radi e, sa vlastima u Kodivar. No, treba naglasiti da, dobro, možda ne po prvi put, ali u ovom protokolu smo stvarno inzistirali na sektorskoj pomoći koja će biti povezana uz strateške prioritete zemlje. I mislim da vaše izvješće e, govori o strateškom razvoju akvakulture i plavom razvoju. Dakle, ovdje imamo sreću što imamo zemlju u kojoj je sektorska pomoć uvijek dobro funkcionirala i u kojoj postoji politički okvir koji je savršeno jasan, koji je uspostavljen i mi svoje djelovanje dakle, upisujemo u produžetak e, onoga što je odlučeno na nacionalnoj razini kako bi se podržao e, sektor ribarstva u Côte d'Ivoire. Još jedan pozitivan e, aspekt jeste što imamo šestogodišnji protokol, dakle šest godina jako dobro i za naše operatere jer to pruža pravnu sigurnost, operativnu sigurnost, no to je jako dobro i za Côte d'Ivoire koja može programirati dugoročne akcije, a ne e, akcije koje će trajati samo 3 ili 4 godine kao do, do, sada. I zaključno želim reći dakle, da su tu sve te e, koristi za e, i njeno gospodarstvo koje su osobito razvijeni u okviru ovog sporazuma. Vi ste spominjali e, mornare koji, koji rade. Često su e, to mornari iz obale Kodivuar. E, Govorili ste o e, obvezi iskrcaja. To su sve mjere koje ćemo podržavati. Ima nešto što je specifično za Kodivuar i jako je zanimljivo, no usputni ulov se istovara u Abidžanu i valoriziraju ih kooperativno kooperative, odnosno zadruge u kojima radi isključivo žene. Mislim da ste već e, imali susret s njima. I dakle, te žene su e, apsolutno dionici ovog postupka i e, uključene su vlasti Kod su ih uključile u taj rad i dakle njihov, njihovo sudjelovanje je maksimalno valorizirano. Eto, toliko od mene za ovaj put. Hvala najljepše. Hvala tebi, Emanuel. Odmah ću dati riječ kolegama. E, počinjem s izvjestiteljima u sjeni Carlos Iturgais. Carlos, izvoli. Hvala, predsjedniče. Želim najprije zahvaliti izvjestitelju gospodinu Ferreri na ovom izvješću o sporazumu partnerstvu u ribarstvu između Republike Kod i Europske zajednice i na njegovim komentarima. Želim reći da je ovaj sporazum jedan od najvažnijih e, za flotu koja lovi tunu u zajednici i također trebam reći da je luka Abidjan, treba to znati, jedina operativna luka u tom području. Dakle, e, lov tune se koristi, odnosno ta luka se koristi za prekrcaj i za promjenu E, mornara i zapošljavaju se lokalni mornari i ribari. Dakle, mislim predsjedniče da treba ratificirati ovaj protokol što prije moguće kako bi provedba ovog protokola nastupila što prije, a iz razloga koje je upravo iznijela i Europska komisija. Dakle, mislim da je važno za ovo područje o kojem govorimo i važno je za mnoge flote. Dakle, za E, plovila koja plove pod španjolskom zastavom e, u tom području. Oni nestrpljivo očekuju ratifikaciju ovog sporazuma. Dakle, odboru za ribarstvo moramo se pokrenuti kako bi ta ratifikacija nastupila što prije moguće. to je stav mog kluba zastupnika predsjedniče. Hvala ti, Carlos, Lina Engstrom. Da, najpša hvala na predstavljanju ovog prijedloga jako sam bila zadovoljna ovim što je komisija rekla. E, što je komisija rekla u ovom posebnom dijelu o e, ženskoj zadruzi, zadruzi žena, dakle e, više 70% prerađene ribe prerađuju žene, što je jako važno. Vi ste to već spomenuli. Dakle, moje pitanje jest upravo bilo kako e, kako vam se čini da lokalne žene u zatrugama mogu izvući koristi iz ovog sporazuma, no već ste dogovorili na to i nadamo se da će one to moći e, maksimalno iskoristiti, no to bi trebalo vjerojatno i pratiti. Možda da kažete još nešto o tome kako se odvija dijalog s lokalnim tijelima vlasti? Da li to napreduje, da li je pozitivan dijalog, da li se nadate da ćete moći ostvariti tu suradnju sa zadrugama? Također bismo željeli veću transparentnost i znati kako se sektorska pomoć koristi. Također pitamo komisiju ne samo da objavi e, ocjene SFPA, već i zapisnike zajedničkih e, sastanaka koje je moguće i naravno godišnja izvješća koja će e, uraditi Republika Kodivarno. Sve u svemu ovo je jako pozitivno. Hvala. Hvala Linea. Izaskun Bilbao. Najpša hvala predsjedniče. Ovo je jedan od njih trenutaka u kojima ima smisao rad Europskog parlamenta i ovo je jako važno jer za Francusku, Španjolsku, ali osobito Baskijsku flotu e, lovaca, e, odnosno brodova e, zamrzivača koji love tunu. To je jako važno za nas. Dakle, e, nadamo se da će, dakle, radi se o tunolovcima, plivarčarima, hladnjačama i nadam se da će ovo biti što prije E, usvojeno, ratificirano i nadam se da će kroz taj protokol biti pružene nove ribolovne mogućnosti europskim flotama. No treba isto tako vidjeti koje su mogućnosti e, tog sektora u Côte d'Ivoire. Treba vidjeti kako se on razvija i na što su dakle pristale lokalne vlasti. Sad, za razliku od drugih sporazuma, treba znati da postoji suradnja između Europske unije i kod Divor. Dakle, tu se govori o razvoju plavog gospodarstva i suradnja između ove dvije strane svijeta omogućuje nam da govorimo na izvjestan način isti jezik i da predstavljamo ista načela i da se zalažemo za njih. Ribolovne mogućnosti bit će donekle umanjene, no istodobno povećan je broj radnih mjesta, lokalnih radnih mjesta, poboljšavaju se infrastrukture i to je jako važno. Poboljšati sudbinu žena koje rade na malom ribolovu jako je važno. U biti tako se i povećava broj ribara. Znamo koje su potrebe tih žena koje koriste takav sustav i dakle to je dodatno vrednovanje njihova rada jer one pružaju hranu cijelom sektoru. Dakle, doista se treba, možemo obradovati ovim izvješćem. E, mješovita komisija treba se sastati u Abidžanu. Dakle, pitanje kakav je program predviđen osim te mješovite komisije koji se tiču protokola i sporazuma. Dakle, ovo treba apsolutno trajati šest godina, dakle mi to podržavamo i to će pomoći europskim eh, plivaričarima hladnjačama, ali pomoći će i sektor obale slonova će, eh, kod Divora koja će bolje planirati i razvijati te planove uz veću sigurnost. Eto, predsjedniče, dakle želim reći da se slažemo i jako smo zadovoljni time što su iza nas svi politički problemi i bit će sada kada se ratificira ovaj sporazum. Dakle, mislim da se imamo radi čega veseliti. Emanuel, želite li odgovoriti kolegici? Da, hvala. Evo, kratko ću se osvrnuti na e, zadruge žena jer je bio određen broj reakcija na to pitanje. Dakle, ono što smo već napravili je da imamo jasne informacije. Dakle, postarali smo se da tijela vlasti i kod Divuar daju agreman tim zadrugama kako bi one mogle izravno kupovati, odkupovati, otkupljivati ribu od europskih brodova, dakle bez posrednika. Dakle, one mogu bez posrednika kupovati ribu e, po povoljnoj cijeni i tako imati bolje marže. Dakle, to je već riješena stvar, a ono što još radimo na toj mješovitoj e, komisiji, trebamo vidjeti koje su njihove potrebe za uh, ulaganja i da vidimo da li možemo uh, izdvojiti uh, proračunsku liniju i pomoći. A što se tiče ove druge teme o transparentnosti, i na znanje, dakle želju da želite više informacije i transparentnosti o radu ove mješovite komisije, daćemo vam više elemenata. U Kod raspolažemo se jako dobro organiziranim službama koje redovito rade izvješća o E, sektorskoj pomoći, dakle to su dokumenti koje naravno koje nam je u interesu podijeliti s vama. Eto, mislim da su to ključne stvari, dakle, kako bih izbjegao ponavljanje, staću tu. Hvala, Joa, želiš ti nešto reći? Da, hvala. Hvala svim kolegicama i kolegama na vašem doprinosu. Hvala i komisiji na pojašnjenjima. Imam dva, tri komentara za kraj. Kao prvo, sektorska pomoć. Sigurno je da e, bilježimo porast sektorske pomoći i to je pozitivna stvar. No, osim tog uloženog napora, tu je i dodatni napor za integraciju i e, korištenje te podrške, jer često postoji raskorak između pružene pomoći i mogućnosti korištenja tih e, te pomoći na terenu. I tu komisija treba pomoći kako bi se bolje mogla koristiti ta integrirati ta sredstva. Sada što se želimo svrnuti na ovo što je rekla gospođa Engström o transparentnosti. U potpunosti se slažem s vama. Uostalom, to i je smisao intervencije Europskog parlamenta koji je naime tražio više informacija od komisije i s velikim zadovoljstvom e, sam mogao saslušati i čuti odgovor komisije po tom pitanju. Još jedna zadnja observacija o nečemu o čemu se ne govori u rezoluciji, u ovoj nezakonodavnoj rezoluciji. Treba to imati na umu, ali i komisija to treba imati na umu. Naime, ovdje se radi o, između ostalog, e, sporazumu s tom regijom koji se bavi tunolovcima i alternativnim mogućnostima ribolova. No te mogućnosti, alternativne mogućnosti manje su iskorištene u usporedbi sa tunolovcima i tu imamo e, pod eksploataciju na primjer parangala koji nisu iskoristili svoje E, ribolovne, svoju ribolovnu mogućnost. No, Europska komisija bi trebala e, analizirati zašto je tome tako, zašto je do toga došlo. Zašto i kako to da je sektor u više zemalja na taj način reagirao na ove ribolovne sporazume? Dakle, bilo bi zanimljivo vidjeti da li postoji utjecaj na mala i srednja poduzeća u sektoru ribolova. Dakle, da li su nove stavke ovog ugovora sporazuma imale utjecaj na mala i srednja poduzeća i učinila da e, su i manje zanimljiva ribolovne mogućnosti e, u tom području, jer to nije bio slučaj sa e, tunolovcima. Dakle, to bi trebalo pratiti i vidjeti kako se razvija opskrba Dakle, znamo da je došlo do nekih izmjena u odredbama ovog sporazuma. Bilo bi također zanimljivo vidjeti ko se više ili manje zanimao za pružene mogućnosti i mogućnosti koje su postojale ranije i zašto je tome tako. Dakle, sve to jako su važne stvari. Komisija bi trebala osim tunolovaca baviti se i E, alternativnim mogućnostima za druge resurse. Hvala. Hvala dakle rok za amandmane ova dva teksta, bilo da se radi o preporuci ili nezakonodavnoj rezoluciji, je 30.11. u 12 sati, a na odboru će se glasati 23. siječnja 2019. i na plenarnoj u veljači 2019. A sada prelazimo na iznimno važnu stvar, a to je 10. točka Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Dakle, 12. E, lipnja komisija usvojila zakonodavni prijedlog za novi fond e, za e, pomorstvo i ribarstvo za pom razdoblje 2021. 2027 Taj zakonodavni prijedlog dodijeljen je pučanima. Gabriel Mato imenovan je izvjestiteljem 21. 8. imali smo prvi razmjenu mišljenja, 24.9. izvjestitelj je predstavio nacrt e, izvješća, a rok za amandmane bio je 12. listopad 2018. Ukupno 1028 amandmana je uloženo. 1028 amandmana. Je li tako, Gabriele? 1028. U mom tekstu piše danas ćemo analizirati amandmane. Budite sigurni da nećemo svih 1028 pregledati sada. Dakle, odmah dajem riječ Gabrielu. Gracias, presidente. Efectivamente vamos a estudiarla. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Da, evo, možemo započeti odmah eh, broj 1. Evo, prvi amandman, ne, ne, naravno da nećemo ići tim redom. 1028 amandmana, to je zaista jedan veliki broj, ali mislim da će uzbudljivije još biti kako ćemo postići kompromisne prijedloge i kako ćemo uspjeti skopiti kompromise, imamo svi zajedničke momente, elemente i zajednička polazišta. Riječ je ipak u konačnici o tome da se prati isti cilj, ali različitim putevima koji nas dovode do cilja, čini nam se da smo zaista dali veliki napor kako bismo došli do ovih ciljeva. Što se tiče proračuna, čini se da je zaista mm, čudesno što je komisija predložila i možemo si postaviti pitanje kako može uopće biti da smo tako nerealni i da imamo tako velike ciljeva, a s druge strane e, sve temelje i ribarstva i pomorstva treba ispuniti sa manje sredstava. Ako želite da to sve skupa ostvarimo, onda nam treba i više novaca. Naravno da postoje problemi koji proizlaze iz primjene ribarske politike, e, odbačeni ulov, tematika Brexita, to nas sve skupa nije omirilo. Upravo suprotno, to čini Mm, nas sve skupa zabrinuti. Kad smo čuli i generalnog direktora jutros, zaista nas očekuju vrlo složene tematike u budućnosti. A sve te teme morat ćemo ih mi obrađivati u konačnici jasan stav naše mi nećemo prihvatiti smanjenje fondova niti 5%, niti smanjenje sredstava u bilo kojem pogledu. Komisija predlaže povećanje upravljanja i upravljanje morema, a smanjivanje kod svih drugih pitanja koje su jednako tako važna. E, mjere za trajni prestanak ili e, privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti, to su sve različite mjere i na neki način možemo kazati da e, sve skupa traže neki rast i pomorstvo kao takvo, rast pomorstva, sve ono što e, dobivamo kao informacije koje onda idu ravno do ribara, tu moramo ipak se usuglasiti oko svega toga. Sve skupa je kompatibilno, moramo imati potporu kako bismo savladali sve ove probleme. Što znači da proračunska financijska omotnica e, to je minimalno 0,6% ukupnog proračuna Europske unije i ovo smanjenje zapravo nema nikakav odraz na ukupan proračun, ali će se jako odraziti na same ribare. Ne postoje nikakva argumentacija da bi se te brojke još dodatno smanjivale. To je upravo i onaj smjer kretanja kojem moramo ići, a i odbor za proračune je upravo ovakav stav i zastupao. Ja sam se zalažem da se podupiru konkretne mjere, bilo da je riječ o trajnom ili privremenom prestanku ribolovnih aktivnosti, ali sam isto tako samo optimističan da ćemo pronaći kompromise, svi se nalazimo na istom tragu. Još nešto, fleksibilnosti i pojednostavljenje samih mjera. Ukupno gledano prilog komisije je prihvatljiv, ide u dobrom smjeru. Želimo uvesti pojednostavljenje, uvesti fleksibilnost, ali s druge strane imamo i niz pitanja. Prvo, prijedlog koji se zasniva na e, na načelu da ono što nije zabranjeno da je dozvoljeno, ali to treba specificirati, jer što više je prostor interpretacije, to je teže. Naravno, e, bilo koja aktivnost, e, da li je moguće poduprijeti financijski ili ne, mora biti definirana, dakle, ili je odgovor da ili odgovor ne. Što je dozvoljeno, to mora biti jasno navedeno ili što je zabranjeno. Također, i mora biti navedeno i što podliježe subvencijama, što ne podliježe subvencijama. Upravo ta fleksibilnost e, budućeg e, fonda zapravo leži u tome da države članice dobivaju program svojih aktivnosti, da stavljaju prioritete i strateške ciljeve koji kao takvi e, se na neki način godišnje provjeravaju od strane komisije, a u tom slučaju se mogu izvršiti određene korekcije. Logično je to kada pogledamo kako se sredstva i dijele, kako se javna sredstva i koriste. No, ako će norme biti prezahtjevne, dovest će upravo do onoga što imamo sada. To smo i jutros čuli da zapravo ta sredstva ne dolaze do krajnjih korisnika. Smanjivanje fondova to je jedna strana medalje. Međutim, moramo postaviti pitanje zbog čega se fondovi ne koriste, zašto se ne koriste, zato što je ogromna administrativna prepreka kako bi e, ribari uopće došli do tih fondova. Ako nećemo fleksibilizirati sustav, i ako ne stvorimo preduvjete fleksibilizacije, onda nećemo uspjeti u krajnjem cilju i namjeri, a to je da se i koriste sredstva. Administriranje fonde možete imati prekrasne programe, ali ponovno opet neće se moći ispuniti temeljne pretpostavke. Što znači da ne možemo dopustiti da upravo novom uredbom imamo iste probleme kao što smo imali u prethodnom proračunskom razvoju, a to je neiskorištenost samih fondova. Zbog toga želim predložiti nešto vrlo jednostavno sve ono što nije zabranjeno, to bi bilo dozvoljeno, od te, tog načela smo suglasni, a što se tiče financiranja, možda ipak ne toliko, ne treba biti restriktivan. Postoje čitav niz amandmana koji idu u drugom smjeru, međutim mislim da ćemo sve u svemu imati jedno zajedničko rješenje. Svi mi smo mišljenja da i nadzor fondova i korištenje fondova može biti poboljšanja i opće samo korištenje fondova mora biti u prednjem planu, što znači potpora, ja sam već eh, kazao malo čas eh, da novi fond mora E, financirati i prestanak privremeni ili trajni prestanak aktivnosti, to je jako važno za sektor. Točno je da i prijedlog komisije jest pomalo pretjeran. Ono što bih ja predložio u svom izvješću jeste da zadržimo iste uvjete i za privremeni kao i za trajni e, e, za privremeni prestanak kao što to imamo i danas prilog eh, komisije što se tiče trajnog prestanka, isto tako želimo i to podržati, međutim, da naprosto nisu tako drastični uvjeti. Bilo bi nužno da ta potpora bude uvedena, kompenzacija da bude uvedena za restrukturiranje flote. Potrebno je isto tako da u nekim regijama, čuli smo o sredozemlju, jutros nekoliko primjera još nešto što svi mi možemo podijeliti kao zajedničko mišljenje, a to je potpora e, malom ribarstvu, priobalnom ribarstvu, koje mora dobiti daleko veći kolač. Jedno posebno poglavlje, e, riječ je o realizaciji akcijskih planova upravo za ove male ribare i male ribarske flote. Još jedan, jedna tema, to je načelo motorizacije samih plovila, to moramo isto tako e, dakle i male flote kao što i velike flote, riječ je o obnovi samih flota u tehnološkom smislu sve ostalo je jedan problem veličine flote, međutim nije riječ o proširenju kapaciteta, riječ je o zaštiti okoliša koji mora biti u prvom planu, neovisno o kategoriji samog broda. Ne smije doći do konfrontacije između pojedinih kategorija unutar samog prijedloga. U prijedlogu želimo poduprijeti održivo ribarstvo, a isto tako poticaj malim ribarima kojima želimo posvetiti posebnu pozornost. Mislim da ćemo time postići sporazum. Akvakultura kao sljedeća tema ne samo da je to e, pitanje, isto tako teoretsko pitanje. Ja bih e, priložio da ta mala gesta koja se daje. Svakako bi i akvakulturu trebalo uvesti u sam naziv, zbog čega bi to bilo negdje drugdje zapišeno. Pravo za to treba staviti jedno posebno poglavlje koje bi se ticalo akvakulture. Izuzetno je važno i održivost samog prinosa imati u akvakulturu. U nekim državama članicama i nekim regijama Neke su posebne poteškoće kad je riječ o akvakulturi, razvoju akvakulture. postoje vrlo često i složeni postupci dodjele koncesija, dodjele odobrenja, međutim riječ je o sektoru akvakulture koji se ne može učinkovito razvijati, a još e, gore od toga sam imić e, se time neće popraviti same akvakulture, a ja bih e, volio da i tu pristupimo pomalo pedagoški i da pomalo mijenjamo sliku same akvakulture. To znači da li je riba proizvedena na ovaj ili način, da li je ova e, divlja riba s jedne strane ili je riba iz akvakulture, to su različite pitanja. Međutim, ja mislim da je jako važno da postoje potpore, da se podupru investicije za daljnji razvoj akvakulture. Još nešto što bih želio kazati da sva ove potpora ne mora biti samo financijske naravi, već e, mogu biti i izravni poticaj. Ako ćemo ići preko financijskih instrumenata, to sve skupa može dovesti do toga da mali korisnici neće doći do ovih sredstava. I svakako nam je želja da imamo kontinuiranu potporu industrije kako obuke, tako i tržišni plasman robe, a isto tako i održivost kao takva koja mora biti zajamčena. Poseban slučaj su najudaljenije regije, to je mm, u prilogu komisije e, za koje je predviđen jedan specifičan financijski okvir za najudaljenije regije. To je dobro, to možemo pozdraviti. Međutim, ovaj dio je na neki način sročen tako da ne možemo biti zadovoljni u tom fondu jer je riječ o konkretnim iznosima koji kao takvi moraju biti dostatni kako i same najdaljene regije bi bile u mogućnosti odlučivati o vlastitoj fleksibilnosti i korištenja e, gdje će se sredstva koristiti, a prema vlastitim potrebama tko je bolje pozvan nego li oni sami da o tome odlučuju. Moramo, dakle, dovesti stvar do situacije da i najudaljene regije mogu slobodno raspolagati ovim sredstvima i to prema vlastitim potrebama i nahođenom. Još jedno pitanje koje još uvijek se postavlja, a to je moguća obnova same flote u najudaljenim regijima. I to je iz jednostavnog razloga jer su to apsolutno zastarjele flote koje su toliko stare da je to daleko ispod europskog prosjeka. Time se postavljaju i sigurnosna pitanja i pitanja e, isto tako vezano uz državne potpore za obnovu te zastarele flote, što bi se isto tako trebalo omogućiti iz samog fonda. Jasno je da uza sve predostrožnosti koje bismo mogli imati da flotu kao takvu e, ne, mora, ne smijemo obnavljati u smjeru povećanja kapaciteta, već je riječ o sigurnosnim elementima, riječ je o sigurnosti e, samih, e, isto tako i ribara i morara koji se nalaze na tim plovilima. Naravno, sve to mora biti u skladu sa zaštitom okoliša, a kako bi upravo i to, taj segment e, ribarstva mogao imati bolje preduvjete. Ono što smo uvijek branili, što je uvijek bio dio naših zaključaka, jest i pitanje da moramo imati fond e, kao, slično kao kod poljoprivrede, a specifičnu odredbu koja bi vrijedila i za najudaljenije regije. Postavlja se pitanje kako ćemo e, to uklopiti, da li će to ići u onaj opći dio E, samog fonda za ribarstvo, a Naravno, postoje mnoštvo amandmana koje su upućeni, neki koji odudaraju od teme, ali postoje neke točke oko kojih ćemo se moći suglasiti. To je svakako moja namjera i asistenti i suradnici rade na tome. To su ipak osobe koje će dosta toga pročistiti i čini mi se da će to u konačnici biti sve jako dobro. Hvala ti, Gabriela. Sada dajem riječ izvjestiteljima u Sjeni i zastupnicima. Prva ima riječ Urlike Rodust u ime socijalista demokrata. Ja, dank, Hvala gospodine predsjedniče, hvala. Isto tako i Gabrielu. Doista je mnoga toga istaknuta, ne moram niti ponavljati. Međutim, želim bih eh, kazati kao izvjestiteljica u Sjeni, sve ću podržati što eh, što je u skladu sa zajedničkom e, ribarskom politi e, dakle, ribarstvenom politikom, a sve što je protiv ZRP-a ne mogu podržati. Toliko kao opći uvod, a sada nešto o samim detaljima. Ja bih voljela pozvati sve nas, dakle naglašavam sve nas, da konačno uspijemo definirati sam pojam malog ribarstva priobalnog, e, priobalnih ribara svatko podrazumijeva nešto drugo i nikada se nećemo moći usuglasiti oko toga ako ne dobijemo konačnu definiciju koja bi vrijedila za sve države članice. Što se samog proračuna tiče, slažem se apsolutno sa Gabrielom, ne možemo preuzimati nove zadatke i imati nove zadatke koji su nam nametnuti i da imamo usporedo s time smanjivanje sredstava. Ne želimo e, nova sredstva već zadržati ono što smo imali u zadnjem razdoblju, nipošto ne manje, jer inače nećemo moći ispuniti sve zadaće. Još nešto što bih želio istaknuti, to je pitanje e, dakle ribolova na unutarnjim vodama i ponovno je to iz tražili smo da se briše, mene to raduje, da eto se ponovno tu pojavljuje pojam, e, dakle ribolova na unutarnjim vodama, svakako bi to moralo biti financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Čini mi se, a u mojoj državi dakle dolazim, jeste da ribari na rijekama i jezerima zaista jesu e, ribari i ribolovci i želim da oni taj status i zadrže. Još jedna točka. Mislim da pitanje i sklop pitanja oko nove izgradnje moramo izrazito pažljivo promatrati. Ako se uopće upustimo u ovu temu, onda bih voljela da to bude uz određene preduvjete. Ja sam s tim u vezi uputila jedan amandman, ukoliko bi se ovaj amandman uvrstio, ja bih mogla podržati, a sve ostalo, ako ne bi bilo tako, onda i ja i moj klub ne bismo to mogli podržati. Ja želim pružiti ruku Gabrielu i želim kazati da ćemo zajedničkim snagama uspjeti u tome. Sigurno sam da obje strane imamo interes da što je to prije moguće imamo jedno dobro izvješće, a što se moje suradnje na tom izvješću tiče, možeš računati na mene i hvala lijepo unaprijed. Merci Ulrike. Le, le, le problème de la définition de la petite pêche. Euh, hvala Ulrike. Sad problem definicije malog e, ribolova, to je nešto o čemu već odavno govorimo. A sada kolega Nils Tortval, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. Mislim da imamo ovdje problem jurisprudencije, što znači da smo uvijek imali konflikt u europskom pravu između anglosaksonskog pristupa s jedne strane gdje je sve ono što nije specifično zabranjeno jest zapravo dozvoljeno. I imamo ovaj germansko-finski pristup da se ide sa širokom zabranom i ono što nije u kontradikciji sa tim širokim zabranama, to je pak dozvoljeno. I sada kada čitamo izvješće Gabriela Mata, čini nam se da imamo svojevrsnu poteškoću s time. Ja mogu prihvatiti ako, dakle, zabranimo nešto ili odobrimo nešto, onda moramo imati jasan popis svega što je odobreno i što je zabranjeno. A ako ćemo to nadugo i naširoko opisivati, onda ćemo završiti u nečemu što možda nije u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom. Treba nam jedan stavak koji bi se ticao ribolova, okolišno plavo gospodarstvo, socioekonomska, isto tako i upravljanje oceanima. Mm, i Ulrike ovo istaknula i mislim da sve ono što je ona kazala kad e, ja želim pružiti ruku, je kazala ono Gabriel ich meine Hand, to je stara njemačka Dakle, to je radnički pokret imao kao krilaticu. Roza Luksemburg je to čak izjavila na taj način. Želim pružiti svoju ruku. I ja sa svoje strane ću pružiti svoju ruku Gabrielu, mogu svakako biti optimist, jer sjetit ćete se kad smo Gabriel i ja e, se bavili tehničkim mjerama, on je bio na onoj strani, ja na onoj potpuno drugoj strani i nakon dugih procesa mi smo postali izuzetno dobre prijatelji i na razini odbora i vidim da svi e, su kompromisi već upisani na tvom papiru. les amis, hein. tout le monde te Čujte, prijatelji. Evo, Gabriel, svi ti pružaju ruku, ovo je sjajno. Nadam se da će ti Ricardo pružiti ruku. A, Ricardo? Češ reći nešto? Ispričam se, najprije ću dati riječ gospođi Engstrom, koja predstavlja Marka Fontea, a onda ću dati riječ Joao Ferreri, koji je također u sjeni. Da, e, ispričavam se, Marko nije mogao doći, pa ću prenijeti e, poruku. Gospodina Fronte je izvjestitelj za e MFF. On se slaže da je obravdano povećati proračun, ali bi to trebalo mudro razmotriti kao što je rekao izvjestitelj, to je fond koji ima najmanje u provedbu od svih strukturnih investicijskih fondova, samo 13%. I sada se suočavamo sa situacijom da nekoliko stotina milijuna eh, eura će trebati biti opozvano do, eh, do kraja 2018. Zato mi to gubimo zato što eh, države članice nisu potrošile novac u posljednje tri godine. Zato se nada da ćemo zaista to razmotriti i e, i želi e, naravno naglasiti e, prikupljanje i obradu podataka. To treba više potpore u ovom prijedlogu. Isto tako to je dobar temelj za znanstvene savjete i kontrolu treba podržati. To jamči da se provode politike koje smo usvojili i dovoljno prate. Isto tako trebamo e, uvjete za trošenje, one ti uvjeti moraju biti snažni kako novac poreznih obveznika bi se trošio samo tamo gdje je to zaista nužno. To je opća poruka koju mogu sada prenijeti u ovom trenutku. Hvala. Merci Hvala, Gdje ste? izvolite, imate riječ. <clears throat> Dziękuję bardzo. Ja też pragnę dołączyć do grona moich przedmówców. I... Hvala. Evo, ja se želim pridružiti prethodnicima i izraziti određenu brigu. Naime, želio bih surađivati dobroj provedbi uspostavljivog fonda. Ovaj fond ima zadatak misiju. Ovdje moramo biti logični, mudri i donekle vizionari, ali odnosno moramo imati dugoročnu viziju, jer ako se danas brinemo za mora i oceane, pobrinemo za njih na valjan način, onda će i buduće generacije moći iskoristiti iste. Dakle, najprije trebamo staviti naglasak na uravnoteženo i održivo korištenje postojećih resursa. Moramo također stati u zaštitu bioraznolikosti i morskog ekosustava sve što ćemo financirati treba dakle biti u uskoj vezi s tom dugoročnom vizijom. Stoga treba zaštititi bioraznolikost, održivi razvoj i zaštitu ekosustava. Ovdje je bilo riječi o različitim aspektima. Sada ih neću sve spominjatinu i pa želim reći da sam uložio određen broj amandmana i sada bih želio naglasiti par elemenata. Dakle, ovaj fond treba biti prilagođen trenutnoj situaciji. Na moja zemlja, Poljska, zemlja koja je na obalama Baltika i nalazi se u određenim poteškoćama. Naime, sada smo suočeni s krizom, odnosno možemo čak reći i ekološkom katastrofom kada se radi o bakalaru, imamo jako ograničene resurse. Dakle, ovaj fond treba doista uzeti u obzir ovakve situacije. Također je bilo riječi i o malom ribolovu. Trebamo skrbiti o tim obiteljima. Na Baltičkom moru moramo ograničiti industrijski ribolov. Moramo također imati na umu i to da je Baltičko more dosta plitko more, 50 metara maksimalne dubine. Dakle, sav taj industrijski ribolov vrši veliki pritisak na morske resurse. Također moramo pomno paziti na lučke infrastrukture. Ovdje doista trebamo predvidjeti nužna financijska sredstva. Luke naime trebaju biti prilagođene, modernizirane. Na taj način mogli bismo pomoći ribarima isto tako bolje zaštititi okoliš. Još jedna jako važna stvar. Kada govorimo o ribarskom eh, alatu koji je selektivan, i inovativan, to je odlična stvar. No, ne smijemo dopustiti situaciju u kojoj bi takvi ribolovni alati uništavali morski ekosustav. Dakle, svaki put ovaj fond mora promovirati održive akcije. Isto tako što se tiče prerade, isto vrijedi. Sad neću previše dužiti jer je naše vrijeme ograničeno. No, svi mi koji smo ovdje u ovoj dvorani želimo zaštititi morske resurse, zaštititi ekosustav i raditi na održivom ekosustavu. Hvala. E, idemo dalje. Dakle, prvo izvjestitelji u sjeni imaju riječ. E, Nirijad je izvjesteljica u sjeni. Ja ću biti kratka kao uvijek. Želim samo općenito nešto reći o VFO-u. Mi se borimo za to i s pravom zato što je naša ribolovna industrija nešto što pokriva cijelu Europu, ali e, ne znam je li to nešto što parlament može učiniti, ali vidim to u svojoj zemlji. Veliki dio financiranja ide u agenciji za e, praćenje, za zaštitu, za kaznene bodove, a ribari na terenu dobivaju gotovo ništa kada se se radi o izravnom financiranju i nema nikakvog poticaja da se angažiraju na europskoj razini ili na bilo kojoj drugoj razini. Oni nas sad gledaju na Europu kao nešto što je opterećujuće u smislu administracije i regulative i zato moramo e, poticati države članice da daju informacije o VFO-u o tome kako se može e, jednako E, MFF, e, kako se može dobro e, raspodijeliti. Također mi je drago vidjeti da postoje amandmani kako bi se ublažilo, ublažili utjecaj teških vremenskih uvjeta jer vidimo da sada tjednima su brodice u luci i na neki način bi ih trebalo, bi ih trebalo dati odštetu i zato ćemo e, puno više o tome razgovarati, o tome kako naše države članice mogu osigurati da financiranje ide tamo gdje je potrebno i da to ne postane samo neka e, vrsta financiranja samo jednog sektora, e, samo jednog sektora ribolovne industrije. Ne možemo koristiti novac da samo neke financiramo, a ne one male e, ribare. To je sve što sam željela reći za sada. Merci, Lial. E, Joao. Joao, izvoli. Bon, obrigado. Ah non, bah, euh, c'est bon C'est parfait. Merci, Alain. Hvala lijepa. Evo biti ću vrlo, vrlo kratak. Sažet. Samo nekoliko komentara. Ići ću redom koji je e, išao i Gabriel Matos. Dakle, e, jedan komentar koji je već nekoliko kolega spomenulo. Danas se suočavamo sa ozbiljnom razlikom između sredstava i fonda i potreba u sektoru. Naša je zadaća pokušati riješiti e, te razlike sa sljedećom uredbom. Dakle, važno da glasno kažemo da ne pristajemo na smanjenje proračuna, ja se potpuno s time slažem. To je već bio vrlo, e, vrlo e, skroman instrument kada se radi o financijskim resursima, a sada smo e, na pragu da ga učinimo još skromnijim. Dakle, ne želimo da bude više rezova, želimo da to bude jedan fond koji e, ispunjava potrebe sektora, e, koji ispunjava realnost tog sektora. I kao što su rekli drugi kolege, trebaju se povećati sredstva koja su bila vrlo niska do sada. Posebno e, stopa provedbe je bila niska. Izvjestitelj je rekao da bi on želio jedan e, da pristup da sve ono što nije zabranjeno je dopušteno. Ja se s time slažem. Trebamo e, izraditi i negativni popis, ali manje restriktivan negativan popis od onoga kojeg predlaže komisija tako da sektor može koristiti taj financijski instrument u skladu sa svojim potrebama. Ja se slažem, snažno se slažem da trebamo e, obnoviti flotu. Već 20 godina nije bilo nikakvih e, potpora za obnovu flote prema ovom instrumentu i to je zaista štetilo sektor to ide najudaljenijim regijama, ali nisu pogođene samo najudaljenije regije. E, pogođeni su i mali ribari i to ima jako mnogo smisla da se riješimo te neopravdane restrikcije. Ja se slažem i sa izvjestiteljevim prijedlogom da smanjimo ograničenja koja je uvela komisija. Ne znam zašto ih je uvela. Jasno je da se moramo držati pravila koja, koje su e, prvo usvojena. Mislim da ne postoji opravdanje da ta pravila budu još restriktivnija kao što predlaže e, komisija. Definicija malog ribarstva. Da, susreli smo se s mnogim problemima kada smo pokušali e, izraditi definiciju, ali u prijedlogu i u kompromisnim amandmanima smo našli definiciju, malo smo je pogledali i mislimo da je ona poboljšanje. Ona je više u skladu s onime što e, odgovara realnosti na terenu. To su glavne stvari koje sam želio reći. Što se tiče izravnog e, upravljanja, zajedničkog upravljanja, kompromisni amandman ide u e, 90-10% e, podjele. Ja bih rekao da bi to trebalo biti barem 90%, e, a najmanje 10%, umjesto da se kaže 200%. E, dakle, mi kažemo 90% za izravno upravljanje i 10%. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju. Ja bih e, na početku zahvalio izvjestitelju na e, trudu e, vezanom za ovaj nacrt izvješća. Jako je sveobuhvatno i izložio to izvješće. Želim zahvaliti svom kolegi izvjestitelju Sijeni na radu. Ja ću se ponoviti, ja ću ponoviti neke komentare koji su već rečeni ali imamo stotine amandmana koji su predloženi i to samo pokazuje važnost ovoga fonda za sektor. To je jedan fond koji je izuzetno važan za ribarstvo, ali je vrlo skroman na europskoj razini. Bitno je, bitan je za ribarstvo, za razvoj plavog gospodarstva i za zaštitu ekosustava. Želim ući u detalje vezano za amandmane koje smo predložili, ali postoji i određeni konsenzus vezan za potrebu da se povećaju sredstva e, koja su potrebna za e, omjer provedbe. Danas ujutro smo govorili o ambiciji i mislim u ovom e, slučaju da je komisija mogla biti ambicioznija. Znamo da je ovo problem koji će se ponovno pojaviti u Europskom vijeću i zato je naš zadatak da uvjerimo naše vlade i naše zemlje da povećaju doprinose na 3% od BDP-a. Ako to ne učinimo, onda nećemo imati nikakav proračun e, da ostvarimo ambicije e, iz Europskog parlamenta. Osim sredstava moramo osigurati da problemi provedbe za MFF, svi smo čuli o tome i u prošlosti, da se poveća stopa provedbe. To su problemi koji su nekoliko puta spomenuti, ali jedno od pitanja a to je nešto e, zbog čega prigovaraju ribari. To je velika birokracija, e, nesigurnost, e, tko je prihvatljiv, tko nije prihvatljiv. I zato male ribari i mala srednja poduzeća imaju problema pristupiti tim sredstvima koje su na raspolaganju. Kao što sam rekao u prvoj raspravi o ovom pitanju i kao što stalno govorim, kada razgovaramo o ovom dosjeu. Moramo pronaći rješenje kako bismo osigurali da mjere potpore za obalne regije i najudaljenije regije budu operativni. To je problem i za poljoprivredu. Međutim, to je nešto na što se moramo i ovdje usredotočiti. Dakle, svi čekamo e, Gabriela Matoa i nadamo se da ćemo brzo riješiti ovaj dosje. Paco Milamon. Da, e, tih, e, toliko amandmana pokazuje koliko je važno ovo izvješće. I neće biti iznenađujuće da potpuno podržavam mog kolegu Gabriela Matoa. Ja ću podnijeti amandmane. Samo želim reći tri, četiri stvari za koje ja smatram da su izuzetno važne kako bi e, podržao izvjestitelja. Kao prvo, potreba da se eliminiraju te dvojne sankcije u prijedlogu komisije. E, bilo je jedno saslušanje prije par mjeseci gdje smo čuli nešto o tome i normalno je da to pokušamo ukinuti jer moramo izbjeći nesigurnost. Mnogi fondovi to ne koriste i mislim da ne postoje opravdanja za te. Što se tiče e, privremenih obustava, e, ja se slažem s izvjestiteljem da to ne treba biti e, izuzetna mjera, nego trebamo tu imati i biološke obustave. Još jedna stvar koje, s kojom se slažem je da se poveća sigurnost i pristup E, plovilima. Jedno od najvećih problema u e, ribolovnom industriji u Europi je da ne privlačimo mlade ribare. Oni trebaju imati materijalne uvjete kako bi se pridružili e, toj profesiji. Ribarske, ribarska plovila moraju biti bolje prilagođena za rad na njima. I taj sektor e, je u e, opadanju zbog toga što nemamo mlade generacije. Isto tako, e, ulaganje u akvakulturu i industriju obrade ribe. Komisija želi imati određene financijske instrumente, međutim mi se ne slažemo. Mi mislimo da trebamo imati i financiranje iz fonda. Moramo osigurati da imamo ulaganja u taj proizvodni sektor, a to je bitno za e, za e, proizvođačke. Dakle, obrada akvakulture koja je bitna i u moje zemlji je temeljni aspekt koji želim naglasiti i ne slažemo se sa izvjestiteljima, izvjestiteljem. Imamo dosta amandmana u vezi s time. Robert, molim. E, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želim govoriti o akvakulturi u ime zemalja koje nemaju more, nemaju izlaz na more. I zahvaljujem Gabrielu Matu na e, radu koji je uložio u to pitanje. Mi smo uložili 99 amandmana zajedno. Primjerice, on je podržao da zadržimo nepovratna sredstva za ulaganja u akvakulturu. Podržao je da se doda riječ akvakultura imenu fonda, da se poveća proračun e, za 10% i da se proširi program izraživanja i razvoja e, u obzor dva akvakultura. Želio bih govoriti o ostalim amandmanima koje sam podnio. Želio bih naglasiti sljedećih e, pet važnih pitanja za akvakulturu u Europi i želim e, zamoliti vašu potporu. Najvažnije, e, najvažnije za slatkovodnu akvakulturu je da financiranje Europske unije bude na istoj razini kao do sada, ako je moguće čak i da se poveća. Ako uspijemo dobiti 10% povećanje proračuna, financiranje za akvakulturu se također treba povećati za 10% trebamo posebno poglavlje za e, slatkovodnu i morsku akvakulturu i zato vas želim za e, da e, podržite moje dva 125 i 419. Također želim naglasiti da e, e, poljoprivrednici koji se bave uzgojem riga, riba e, zaista pružaju velike usluge za ekosustav, ali naravno to je praćeno određenim troškovima i to treba nadoknaditi dodatnim financiranjem. I zato bih ja uključio nova područja za zelena plaćanja, za akvakulturu i za e, ozelenjavanje e, morske i, i e, i zato bih zamolio da podržite moje amandmane 472 i 859. Zato bi e, financiranje za akvakulturu trebalo biti 75%, a ne 50%. Za sada je naš doprinos za mala, male e, farme riba, 35%, e, e, to je premalo zato što premalo ljudi je uključeno u to i to je šteta i zato trebamo imati barem 75% za inovativno ulaganje bi to trebalo biti 100%. Zato bih želio da podržite amandman 922. I četvrto, Također trebamo osigurati da ulaganje u akvakulturu se koriste na e, što je moguće fleksibilniji način kako bi se sredstva e, trošila na najvažnije ciljeve. I zato molim da e, treba e, povećati produktivnost sektora akvakulture i to treba financirati e, fondovima Europske unije. Zato bih vam molio da podržite moj amandman 351. I konačno, produktivna ulaganja za obradu proizvoda iz akvakulture trebali bi biti nepovratna sredstva. Ako se to ne dogodi, onda će biti jako teško pogonima za preradu ribe i za ulaganja i smanjit će se ulaganja u nove pogone, a to nije u skladu sa ciljevima Europske unije. To jest da e, sektor ribarstva i akvakulture treba e, proizvoditi obrađene proizvode, a ne e, samo ribarske proizvode. I zato podržite amandman 881. E, ja sam e, otvoren da nađemo rješenja koja su prihvatljiva svima. Hvala vam lijepa na pozornost. Merci, Norbert. Hvala, Norbert. Werner Kuhn. Hvala, gospodine predsjedniče. Već mnogo toga što smatramo zajednički nekim e, temama i koje su navedene, a vezano su uz fond e, za pomorstvo i ribarstvo, a egzistencijalno povezani su sa ribarskim sektorom. S jedne strane kad je riječ e, o svjetskom ulovu, a zapravo divljem ulovu, a s druge strane akvakultura. I Gabriel Mato je potpuno jasno upozorio da ukupna financijska sredstva iznosi oko 150 milijardi eura, to je ukupan proračun 0,6% tih sredstava idu u proračun Fonda za pomorstvo i ribarstvo. Mi zajedno s komisijom i državom članicama utvrđujemo same smjernice, a i e, vrste korištenja, a države članice na temelju toga stvaraju operativne programe koje još jednom točno odlučuje u kojem smjeru žele poticati svoju industriju. Znamo da postoje granice, ali komisija sredstva paušalno daje državama članicima. To je već komplicirani postupak, to je 80 stranični postupak. Države članice moraju imenovati instituciju koja će biti institucija za poticanje akreditirani djelatnici koji upravljaju samo tim fondom izuzetno teško je pristupiti ovim sredstvima i neke države članice su trebale dugo vremena da skroje ove operativne programe i zbog toga je korištenje sredstava kasnilo se više i više. I ne razumijem da ukoliko u jednoj godini sredstva nisu iskorištene, vraćaju se državama članicama kojima se dakle ta sredstva vraćaju. Pa moramo razmisliti o tome ako smo toliko malo koristili, ako u budućnosti e, se koriste za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti, ako im trebamo za isto tako za prikupljanje podatake, ako trebamo i za amortizacija nekih određenih problema sa Brexitom, pa onda ta sredstva koje smo imali kumulativno smo mogli prenositi, onda bismo imali ista sredstva i ta milijarda koja e, i stoji na raspolaganju za sve države članice u proračun. To bi bio moj prijedlog, da znači s jedne strane dovoljna sredstva i E, da se sredstva lakše dodjeljuju državnim članicama, a ona sredstva koje se ne iskoriste da ostanu u proračunu i onda bismo imali dostatna sredstva za život. Hvala. Hvala Werner, Ani Pirik. Hvala predsjedniče. Najprije dopustite zahvalim kolegi Matu. Čuo sam da govorite o održivom malom ribolovu, no i inovativnost je važna tu. Dakle, naravno da se ovdje radi o malom ribolovu i tu treba raditi, na tome treba raditi, ali inovativnost je jako važna. Dakle, trebamo imati na umu i male i velike. Netko je rekao, ribolov u mojoj zemlji nije važna stvar. U mojoj zemlji je jako, jako važna stvar. On doista predstavlja prioritet i osobito moramo imati na umu Brexit i njegove posljedice. Tako da bi se žele pridružiti onome što je rekao Werner Kuhn o Brexitu. Drugo što želim reći sljedeće. Kada govorimo o financijskim resursima, uvijek nam se postavlja isto pitanje. Naime, kako doći do njih, do financija? Preteško je za sektor ribarstva doći do financijskih sredstava. U osnovu to vrijedi za sve fondove. Jedan izvor financija jeste e, projekti u FCU u e, predsjednika Junkera. Dakle, 500 milijuna, još imamo 200, dakle, to je, e, tu imamo učinak poluge, dakle, to jako dobro funkcionira, ali to istovremeno ne znači ni na koji način da trebamo smanjiti MFF. Uopće to ne želim reći, želim da ostane isti kakav je do sada bio. Zatim, inovativan e, ili novatorski ribolov. Ima jedan, jedan metod ribolova koji ne želimo, a to je električni ribolov. Većina parlamenta je to rekla. Dobro, primljeno znanje. No, taj električni ribolov u mojoj zemlji se razvija i drugim zemljama. Dakle, treba vidjeti kako bi se taj električni ribolov mogao napraviti tako da služi održivom e, ribolovu. Dakle, mislim da svi moramo zajedno razgovarati o rješenjima za mali ribolov, za veliki ribolov želim reći svim onima koji su, koji su ovdje, molim vas, nemojte da vam se desi da doživite ono što sam ja u nizozemskoj morala doživjeti sa električnim ribolovom, jer kada se radi o e, pomorskom dnu i bioraznolikosti, dakle, tu se radi o pravom ekosustavu i moramo imati na umu to i ono što je važno za ribarstvo. Hvala, Ani. Mislim da su svi mogli reći što su htjeli. Evo, Gabriel, daću ti riječ opet. Sada ću najprije dati riječ Veroniki Kravici koja, Kravic koja predstavlja Europsku komisiju. Veronika, izvolite, imate riječ. Hvala. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, dopustite najprije da zahvalim eh, izvjestitelju gospodinu Matu na njegovom brzom i učinkovitoj pripremi e, izvješća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i jako mi je drago vidjeti aktivno sudjelovanje svih zastupnika u odboru za ribarstvo, a na e MFF-u jer to pokazuje da je za vas ovo važan prijedlog Europske unije. Također sa zadovoljstvom e, primjećujemo da je ukupna rasprava i amandmani koje smo mogli sagledati pokazuju podršku prijedlogu komisije velikom većinom i ciljevima komisije i pristupu s ciljem e, pojednostavljenja i dodatne fleksibilnosti. Nadamo se da će s ciljem ostvaranja kompromisa ovravno teža između fleksibilnosti i pojednostavljenja i potrebe da se nađu uvjeti prihvatljivosti, biti očuvani, te da se nećemo vratiti sustavu koji je e, koji nije bio najbolje rješenje. Neću ići preko svih e, komentara, sada ću e, se obratiti onima koji su govorili o glavnim, jednom od glavnih ciljeva MFF-a, a to je da je MFF alat za rješavanje problema koji e, dolaze, koji su is, iskrsnuli uslijed problema iz e, zajedničke poljoprivredne politike i koji se tiču razdoblja nakon 2020. Dakle, kako bismo mogli upravljali i ostvariti bolje, ostvariti ciljeve e, jedinstvene ribarstvene politike, komisija je predložila bolje e, ciljanje i Dakle, to znači da se trebamo baviti onim flotama koja, imaju, koja su najviše ugrožena. Iskustva prošlih trenutnih uvjeta pokazuju da novci nisu uvijek iskorišteni na najbolji mogući način eh, s ciljem ostvarenja tih eh, ciljeva. Zatim, iznimne okolnosti i iznimni napor očuvanja. Dakle, tu se ne bavimo redovitim, predvidljivim zatvaranjima. Dakle, za nas je jako važno da budu dobro definirane okolnosti u kojima će se dodjeljivati sredstva u okviru ZRP-a. Također želim se osvrnuti glede teme obnove i izgradnje plovila koja je, na koju se osvrnulo kroz nekog amandmana i koja je spomenuta danas. Dakle, kad sad pogledamo ove amandmane vidim različite amandmane koji sugeriraju obnovu plovila, a drugi da se, kao u članak 13. da se ne bavi e, tim pitanjem. Tu su amandmani e, gdje se traži da se omogući izgradnja e, brodova ili kao što izvjestelj predlaže da se ograniči obnova plovila na najudaljenija područja. Nećete biti iznenađeni ako vam kažem da je komisija jako zabrinuta negativnim učinkom koji mogu imati takve amandmani i dopustite da vam objasnim zašto. Kao prvo, jedan od ciljeva MFF, e, ZRP-a, ne smijemo to zaboraviti, jeste da se postara da e, ribolovni kapaciteti budu e, sukladni sa mogućnostima izlova kako ne bi bilo prekapacitirano. Dakle, izgradnja novih plovila neizostavno bi povećala kapacitete e, ribarenja. Naime, moderna e, plovila mogu više e, ribariti i bez obzira na njihovu veličinu i tonažu. I 2002. godine Europska unija je iz tog razloga prestala financirati obnovu Eh, ribarskih plovila. Drugi razlog je taj što takva obnova bila bi i protiv eh, obveza koje je unija preuzela 2012. i na eh, sastanku na vrhu za održivi razvoj, isto tako i protiv stava koji je zauzela Evropska unija na svjetskom trgovinskom e, samitu gdje I treće, ono što vidimo jeste da postoji slaba gospodarska opravdanost za takav, takvu javnu pomoć. Čuo ste jutros e, od gospodina Mašada da je profitabilnost flote dosta visoka i ono što i vidjeli smo to i u godišnjem e, ekonomskom izvješću, dakle tamo gdje je flota ekonomski isplativa, onda ona privatno ulaže u obnovu flote, tako da ne treba kompenzirati javnim sredstvima e, neuspjeh e, flote. A zatim e, fond, kao što ste rekli, je dosta malo, 0,6% ukupnog proračuna, dakle trošenjem sredstava na obnovu ribarskih brodova trošilo bi se puno novca koja mogu pomoći bolje održivom ribarenju kao što su smanjenje utjecaja na okoliš ili inovacije. Još jednu stvar želim povezati uz ove mjere, a to je rasprava o definiciji malog ribolova. Čujemo da treba usvojiti novu definiciju, napraviti regionalizaciju te definicije. Izmjenom definicije ili dopuštanjem regionalizacije definicija o malog ribolova je problematično. Ono što imamo u trenutnom ZRP-u je definicija koju smo koristili u ovom e, ZRP-u i u prethodnom e, proračunu za e, MFF. Dakle, prikupljanje podataka i ocjena sustava kapaciteta i tako dalje, sve to povezano uz tu definiciju. Tako da bismo narušili situaciju ako bismo mijenjali tu definiciju. I za kraj dopustite da spomenem i, i financijsku stranu. Dakle, jasno nam je da postoji želja da se dođe do većih financijskih sredstava za ovaj fond, ali ovo što imamo u ovom fondu nije loše, to je samo smanjenje od 5%, što je ekvalenta britanskog doprinosa nominalno po državama članicama. Imamo alokaciju 96% eh, od trenutne trenutnog. Dakle, sve u svemu to uopće nije loša situacija. Zatim, vidim da postoji briga e, za dodjelu novaca između e, izravnog i neizravnog upravljanja. Dakle, mislimo da treba očuvati taj e, omjer jer ono što je u zajedničkom financiranju jamči da će se čuvati dodana vrijednost. Evo primjera ono što radimo, radimo sa znanošću, financiramo SDCF, dobivamo dakle dobre informacije od toga, dobivamo bolje spoznaje o oceanima, općenito govoreći, zatim imamo Atlas mora, sustav Imotnet, dobivamo bolje informacije o onome o tržišnim cijenama sa sustavom IMUV ali možemo koristiti fondove i u direktnom upravljanju kako bi se odredili uvjeti za održivo plavo gospodarstvo. Poduzimamo, e, dakle, radimo na plavom gospodarstvu na različite načine, imamo e, ulagačke platforme za plavo gospodarstvo i također e, koristimo fondove kako bismo naprijedili međunarodno upravljanje oceanima putem dobrovoljnih doprinosa za ribolovne organizacije, njihovo upravljanje, RMO i RFMO i borimo se protiv NNN ribolova. I to su primjeri u kojima jedna jedina država ne bi mogla e, djelovati učinkovito, ali mislimo da ovo sve doista predstavlja veliku dodanu vrijednost za države članice, pojedinačno i kolektivno i nadamo se i vjerujemo da možemo e, zadržati velik udio e, direktnog upravljanje. Predsjedniče, dopustite, zaključit ću sada. Želim gospodinu Matovu puno sreće sa svim mojim amandmanima. Uvjerena sam da će doći do adekvatnih kompromisa i 23. siječnja da će se o tome moći glasati, a komisija je spremna pružiti dodatna objašnjenja kada su potrebne. Najljepša hvala. Da, i mi mu želimo puno sreće i sada mu dajemo riječ. Najljepša hvala predsjedniče. Evo sad ćemo napraviti jednu analizu. Dobro, kao prvo, Evo, nakon što sam čuo komisiju, e, savršeno mi jasno što imamo 1028 e, e, amandmana, to nije od e, to nisu amandmani na moj prijedlog, nego <laughs> na njihov prijedlog. Saslušao sam kolege, zastupnike, amandmane. E, amandmani na moje prijedloge su puno manje brojni. Siguran sam da ćemo doći do kompromisa. Naravno, tu su neki zajednički elementi, o njima ću govoriti, onda ću i odgovoriti na sva postavljena pitanja. Zajednički aspekti. Fond, fondovi. Komisija kaže da će nas to koštati. Ha, ja ne mogu reći da sam zadovoljan što nam je uskraćeno 5%, dakle već na tome treba pregovarati. Ekonomsko pitanje je jasno. Zatim tu je više argumenata o upravljanju fondovima koji su, odnosno sredstvima koja su iskorištena ili ne. Pa veliki problem ovdje je taj što kada se sredstva ne potroše, onda se smanji, smanje sredstva. To nije rješenje. Dakle, ako sredstva nisu utrošena, onda te trebate odstraniti prepreke na koje sam naš, naišao i koje su me spriječile da potrošim sredstva. Jer prethodno sam imao, ste, prethodno, prije nego što sam uspio potrošiti ta sredstva, stavili ste mi toliko prepreka na put da ih nisam mogao potrošiti na vrijeme. Ja bih više volio da se otklonete prepreke i da se zadrže sredstva. Znam da postoje ograničenja, da se ne može napuhavati ograničeno fondove, no evo kolegica zna da sam doista blagonaklono e, nastrojeno, hvala i njoj na njenoj želji da surađujemo, ali ja imam problem, znate, a problem je zajednička ribarstvena politika. Ja sam dijete politike, ove politike i toliko mi je draga ta zajednička ribarstvena politika da svaka kritika koju čujemo o njoj, ha, znate, No, neke stvari manj, lošije funkcioniraju, ipak to trebamo, toga trebamo biti svjesni i treba ih ispraviti. No dobro. Istina je da moramo biti savršeno jasni. Dakle, ono što ja želim je, dakle, je bilo se radi o brodovima, E, ribolovnim alatima ili drugim stvarima, moramo uspostaviti neku ravnotežu, Suprotno suprotnom će doći do diskriminacije. Evo, postoji ova tema, jako polemična, izgradnje novih e, brodova. No, ne mogu pristati na to da se u slučaju inovacija stvara veći doprinos. E, ne, ne znači to. To, to znači samo da ne, ljudi treba imati bolje uvjete za ribolova. Za to treba imati bolje brodove. Sad, financiranje mali ribolovi i definicija. Komisija nam kaže, pazite, a da ne promijenite kriterija, ali ja mislim da kriterije možemo i kako promijeniti. Naime, ne postoje jednostruki kriteriji, postoje različite definicije, pojmovi, naravno, ali ono što je jasno jeste da za određene vidove ribolova i za određena mjesta, sad situacija je naravno različita, da li se ribari sa ovakvim ili onakvim e, plovilom. U nekim slučajima radi se o brodu ili čamcu za mali ribolov, u drugom ne. No, mislim da je minimum da se kaže da države članice mogu prilagoditi tu e, definiciju shodno svojim interesima. E sad, gospodine Torvalds, i onome što ste vi rekli, ne znam da li govorimo o anglosaksonskom ili germanskom pravu, ja vam ne govorim e, o pravu koje vlada na otoči Las Palmas. Dakle, što ćemo napraviti ako želimo ulagati, da li ćemo imati sredstva na raspolaganju ili ne? I to je ono što je važno, to moramo imati na umu. Dakle, postoje neke definicije, ovisno o podrijetlu, njemačkom, ruskom, engleskom, koje god. No ovdje je važno reći da sve što nije izričito zabranjeno je dopušteno i to je to predstavlja veću sigurnost e, za e, ribare. To je pravo na Las Palmasu. No, eto, Treba, isto tako treba znati čemu služi fond. Hvala što ste nam pomogli po tom pitanju. Evo, u Sevilji ima jedna pjesma, dakle, kada vam neko pruži ruku, onda ste prijatelj do kraja života. No, naravno, imali smo različite poglede na puno toga, ali ono što je zanimljivo u političkom životu, to je da ponekad na se naši klubovi i razlike u našim stavovima mogu se udružiti za e, neko zajedničko dobro i vidimo to svakodnevno i nadam se i vjerujem da ćemo i ovaj put uspjeti napraviti. Sad nadam se da sam govorio na pitanje o tome što je potrošeno, što ne. Naravno da moramo imati kriterije za potrošnju, za rashode. To sam rekao u prvom odgovoru. Mora nam biti savršeno jasno da se to radi o javnim sredstvima i da se moramo starati da to budu dobro utrošena sredstva, ne možemo se razbacivati šakom i kapom, to ni pošto. I hvala kolegi Hopu, pa prvi put ja čujem da se uzma riječ na odboru i želim mu reći da je jako dobro došao ovdje i naravno da se slažem s nekim stvari koje je rekao kada nam je govorio o e, brigama koje ga muče u vezi Baltičkog mora. Sada bih prešao na klimatske promjene. Komisija nam kaže da će odstraniti sve naknade troškova ili kompenzacije za e, privremenu obustavu rada. No, ta privremena obustava rada ne treba biti izazvana nepredvidivim iznimnim situacijama. Ne, ponekad klimatski, meteorološke, meteorološki uvjeti su predvidivi te kako i trebali bi biti uključeni u tu situaciju e, i situaciju u kojoj bi plovila bila zaustavljena i kompenzirana, no trebalo bi vidjeti da li se neka sredstva iz fonda mogu namijeniti tome, sad ovisi to i o kriterijima. No, u svakom slučaju moramo dobro raspodijeliti sredstva, a to nije samo u nadležnosti samog fonda. E, kolega Joao Ferreira je nažalost otišao, no evo, praktički slažem se svim onim što je rekao, slažem se i s kolegom Seraom. No evo, mi smo već prijatelji već neko vrijeme, dakle, evo, među prijatelja, među prijateljima često se, dva prijatelja se često hvale, no, eto, naravno, slažem s vama. Bilo je riječi o ukidanju dvostruke kazne. Da, to je načelo dvostruke kazne je apsolutno nepravedno. I kako možemo i dalje imati takvo pravilo na snazi? Nijedan argument ne može tako što opravdati. bilo riječ naravno i o uvjetima u kojima su ulagači, sad tu se apsolutno svi slažemo. Bilo je također o tome da, da smo plodovi ili djeca zajedničke ribarstvene politike. E sad, moj kolega je sin akvakulture ili proizvoda akvakulture. Sad tu je i zlanjavanje i ovo i ono. Sve to treba preispitati, ali ono što je sigurno s ovim prijedlogom pravimo veliki korak naprijed u smjeru akvakulture i to moramo imati na umu. Dakle, slažem se i s onim što su rekli drugi zastupnici, no evo, činim se da nemam Bog zna što za reći i završit ću s onim što s komisijom. Da, Jasni su mi kriteriji komisije glede određenih aspekata i jasni su mi njihovi prijedlozi. No, ipak više sam više se mogu staviti u kožu komisije nego sektora. Dakle, politiku treba primjenjivati ne kroz teoriju, nego kroz praksu. Dakle, moramo imati pojednostavljenje i politika mora biti puno fleksibilnija i u biti to mora biti instrument za razvoj zajedničke ribarstvene politike. E sad, što se tiče privremenog e, prestanka rada ili provizornog, e, mislim da evo, moramo čuvati jedno i drugo, nećemo složiti s komisijom. Dakle, privremeno kada je situacija privremena, ali kada E, se govori o tome tko će u komisiji o tome odlučivati, to je druga, drugi par rukava. Što se tiče obnove, mislim da tu nemam Bog zna što za reći. Mislim da nam komisija kaže da je zabrinuta i Europa je zabrinuta glede konsekvenci te politike. Mene to ne brine. Mislim da imamo dovoljno elemenata kako bi se spriječilo da obnavljanje flote ili poboljšanje stanja u kojem su brodovi ne e, povećava količinu ulova i kapacitete. Ja mislim da oni mogu ostati istovjetni, a da se infrastrukture poboljšaju. I zato smo se borili kako bismo imali veću sigurnost, kako bi bili bolji uvjeti života unutar brodova, ali isto tako i da se napravi bolji e, pravni uvjeti. Dakle, evo, sve te pružene ruke, e, pris E, primam ih, ali pružam vam i svoje dvije ispružene ruke kako bismo došli do najboljeg kompromisa. Hvala svima na ovim jako e, zanimljivim raspravama o MFF-u, jako važnoj temi. Dakle, glasit ćemo na odboru 23. E, siječnja, a vidit ćemo kada će to moći doći na plenarne. Hvala, dragi kolegi. A sada predajem riječ kolegici Engstrom koja, je, koja će govoriti o sljedećoj točki dnevnog reda. Yes, Da, kolegice i kolege, prelazimo na točku 11. našeg dnevnog reda, prilog odluke vijeća o sklapanju u ime Europske unije sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenom moru, središnjem arktičkom oceanu. Ovaj dosje je dan kolegici Nikolaj iz Aldea. 8. E, listopada imamo smo prvo razmjenu mišljenja, prijedlog e, zaključaka vezano uz sprečavanje nereguliranih ribolova na otvorenom moru u središnjem Markičkom Vijeće je istog dana uputilo ovo razmatranje Europskog parlamenta, a sada i danas ćemo razmatrati nacrt preporuke, dati suglasnost. Gospođa Nikolaj, izvolite, imate kao izvjestiteljica e, riječ. Hvala. Gospođo predsjedavateljice, to je druga razmjena mišljenja u prvom razmjeni gledišta. Mi smo e, bili dosta opširni. Biću kratka, nisam primila nikakve preporuke e, od svojih kolega. Želim istaknuti samo neke e, činjenice. Temeljni cilj ovog sporazuma jeste da se očuva ekosustav Arhičkog oceana, ali postoje i neki drugi ciljeve koji su jako važni, a tiču se potrebe da se bolje razumije bioraznolikost ekosustava Središnjeg Artičkog oceana, jer to je po prvi puta da su ugovorne stranke e, sklopile jedan znanstveni program, program monitoringa, što je izuzetno dobra zamisao jer će omogućiti znanstvenicima da bolje razumiju sam ekosustav te kako bi se očuvao e, i riblji stokovi u tom dijelu Artičkog oceana. A drugo pak jest e, suzbijanje i sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova jer postoji opasnost da se ovo prošire. Vidjeli smo da se crpi ulje u ovom dijelu svijeta, postoje čitav niz zemalja koje nisu baš dobročiniteljski raspoloženi prema okolišu i e, dakle i zaštiti okoliša i koji utječu na ove stokove u svojoj preporuci E, Osvrnula sam se na rezoluciju Europskog parlamenta iz 2017. E, godine, dakle od 16. ožujka 2017. godine. Smatram da ovaj sporazum jest na tragu naše zajedničke ribarstvene politike. Možemo poduprijeti ne samo iz tog razloga, već i zbog znanstvenog značaja ovog sporazuma i nadam se da ćemo u budućnosti moći imati i dobiti znanstvene spoznaje kako bismo imali zajedničko upravljanje ovog područja, a što će za neko vrijeme zaista biti i potrebno. E, ja sam očekivala amandmane, ali izvješće je već pripremljeno i preporuka je pripremljena i Spremno sam dovršiti svoju preporuku. Hvala lijepa na ovu vašem izlaganju. Izvjestitelj je sjeni bih dala riječ. E, Gospodin Befondanje, izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Ja doista bih želila kazati da se želim zahvaliti izvjestiteljici na ovom tekstu koje je upravo dala i dobro je da ova preporuka ide dalje. Ja želim u cijelosti podržati e, sve što je rečeno, dakle davanje suglasnosti ovom sporazumu kao što je izvjestiteljica predložila, što znači da se isto tako dozvoli isto tako E, ribarstvo onim područjima koji su nekada bile pod e, slojem leda, a da to nije prije toga znanstveno istraženo, to će biti jako opasno za sam ekosustav i tome se nema što dodati sve. Skupa je navela već izvjestiteljica, jako je važno da imamo ovaj znanstveni pristup time se zapravo ključni ciljevi za zajedničku ribarstvenu politiku koje su ispunjeni uvjeti koje postavlja Europska unija, znači zaštita bioraznolikosti, ekosustava, te isto tako ispričavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, a možda i u budućnosti ćemo vidjeti isto tako i neke regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom. Naravno i Europska unija mora biti proaktivna kad je riječ o zaštiti i Arktike i Sjevernog polarnog mora. Zaključak moj bi bio da damo e, našu suglasnost ovoj preporuci, da se podupre ovaj sporazum i da se e, započne sa istim, osim ovom temom kad je riječ o Sjevernom polarnom moru. Hvala lijepa. Santos. Hvala lijepa. Hvala vam. Ja bih e, sa svoje strane želio zahvaliti izvjestiteljici koje je predstavila kolegica Nikolaj. Ja mogu samo se suglasiti sa ovom preporukom, a dakle i sklapanje ovog sporazuma te isto tako moramo naznačiti da je to važno za zaštitu regije koja je zaista pogođena klimatskim promjenama. Ova regija mm, sadrži i obuhvaća jedan veliki biopotencijal. Upravo ta bioraznolikost i ekosustav je temelj naših odluka. Drago mi je što i dio same e, rezolucije koje smo imali u rezoluciji od 16. ožujka 2017. godine te ciljeve instrumente su preneseni ovaj sporazum, što je isto tako jedan glavni nalazak, naglasak kako se upravo treba kroz ovaj sporazum spriječiti NNN ribolov, a isto tako i stvaranjem instrumenta za znanstveno istraživanje ovog područja koji moraju dobiti ovaj temeljni instrumentari, a bilo da se borimo u Atlantiku ili Pacifiku, ma koje to more bilo, prioritet je suzbijanje NNN ribolova i mogu podsjetiti samo na članak 17 e, rezolucije Europskog parlamenta koji se zalaže za moratorij na komercijalnom ribolovu u tom području i u Sjevernom polarnom moru, upravo u onim regijama u kojima prije nije bilo komercijalnog ribolova i ovdje gledam stvari na istovjetan način, što znači da u ovim E, značajnim ekosustavima, e, morskim ekosustavima u sjevernom polarnom moru i Arktičkom oceanu i isto tako ne dopustimo e, ribolov velikog velikog formata i svakako ovo treba biti uključeno, naravno da i mjere održavanja, isto tako i upravljanje ribarstvom, to je predviđeno, a isto tako je predviđeno da u budućnosti jedna ili više međunarodnih organizacija e, trebaju biti zadužene za ovu regiju. To može biti isto tako isto tako i e, širenje djelokruga napo a i o tome možemo razmisliti. Što se tiče moratorija na komercijalni ribolov, čini mi se da je to možda otišlo i korak predaleko. Mogu se prikloniti onom stavu iz rezolucije 16. ožujka 2017. godine, dakle, Arktički ocean u kojem se neće dozvoliti komercijalni ribolov, a niti u međunarodnim vodama e, neće biti ni bilo kakve ostale komercijalne aktivnosti. Time bi se mogli suglasiti sa ovim preporukama. Što se tiče sjednice, kad je bilo riječ o biološkim resursima, bioraznolikosti, na sastanku u Helsinkiju također je preporučeno da se zaštiti ovo područje i time možemo u potpunosti podržati ovakav pristup. Što se tiče izjave koju je, je dao Barack Obama tada kad je bilo riječi o korištenju ove regije, njegova preporuka je bila upravo moratori. Ovdje je sad stvar malo ublažena i naravno vlast je preuzeo drugačiji predsjednik, usprkos svemu tome, moramo se založiti za zaštitu ovog područja. U ime zelenih e, e, kada ću da pozdravljamo ovaj sporazum da se spriječi neregulirani ribolov e, u središnjem Arktičnom oceanu. Traće Šedanaest godina i produžiti se dodatnih pet godina ako nijedna stranka ne podnese prigovor na njegovo produljenje. Stoga moja preporuka komisiji s obzirom na ovo dugo razdoblje u kojem će se odvijati ribolov, da li komisija predviđa da se na neki način u idućim godinama e, pristupi jednom dugoročnijem sporazumu. Želimo pozdraviti spominjanje e, koje i izvjestiteljica unijela, to je rezolucija Europskog parlamentu od 16. ožujka 2017. integrirane politike u Arktiku, te isto tako naglasiti ciljeve u postojećem sporazumu kad je riječ o komercijalnom ribolovu, te isto tako se sada koristi komercijalni ribolov kao pojam, a isto tako pozivanjem moratori na komercijalni ribolov, te isto tako kada je već o duboko morskom ribolu. Kako možemo zatvoriti ova na neki način vrata za komercijalni ribolov već u ranoj fazi? Ne vidim da se itko više javlja, niti imam ikog drugog na popisu, stoga prelazimo na komisiju. Gospodin Jensen, izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Želim na prvom mjestu u ime komisije istaknuti veliku zahvalu i otporu, a isto tako izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni koji su toliko brzo ovu važnu inicijativu e, uzeli u obzir. E, ključni cilj koji se promovira jesu europske politike od 2008. da se e, komercijalni ribolov ne smije se započeti prije znanstvenih utemeljenog pristupa koje bismo imali za ovo područje. Ovaj sporazum je u cijelosti u skladu sa tim ciljem jer je izuzetno važno da što prije stupi na snagu da bismo došli do toga trebamo deset potpisnica koje će ratificirati ovaj sporazum i mislimo da je dobar sporazum u cijelosti je u skladu sa ciljevima Europske unije te isto tako e, nam je drago što je i parlament dao svoju E, privolu. Što se tiče vašeg pitanja, ovo je samo prvi korak e, i samo je zamišljen kao prvi korak, međutim važan je e, s obzirom da je riječ o moratoriju u razdoblju od 16 godina, dakle kad je riječ o komercijalnom ribolovu u središnjem Atličkom oceanu, mi smo htjeli dugoročni sporazum i cilj Europske unije jest da to kroz određeno vrijeme dakle postane e, regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom, a isto tako za ovaj dio e, svijeta, to neće biti moguće u jednom koraku, ali ovo je prvi korak u pravom smjeru i jako je važno da ovo stupi na snagu što je to prije moguće s obzirom na sva nastojanja i stremljenja koje smo imali. Hvala lijepa, gospođa Nikolaj, želite li vi kazati nešto za kraj? Hvala. Hvala svim kolegicama i kolegama i komisiji na svom doprinosu ja bih eh, kazao da je jako važno da je naša eh, rezolucija iz 2017. ambicioznija, ali znate koliko je teško eh, to uklopiti u međunarodni sporazum. Vjerujem da ovaj sporazum jest jedan korak koji će biti nastavljen i koji će biti nastavljen kroz daljnje pregovore, ali važno je započeti E, imati jedan sporazum u Arktičkom oceanu, jer ovaj sporazum će omogućiti znanstveno utemeljeni pristup, to je isto tako i pravi pristup kako bismo imali pristup, jedan znanstveni pristup e, ribolovu u ovom području. Isto tako je važan korak kad je riječ e, o međunarodnom upravljanju ovom području, što će biti izuzetno veliki izazov u budućnosti. Mišljenja sam da ratificiranjem ovog sporazuma možemo započeti s našim radom, a isto tako želim naglasiti da da ovaj sporazum e, jest u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom. Ako ćemo ratificirati ovaj sporazum, možemo učiniti zaista jedan veliki korak u tome smjeru. Hvala lijepa, gospođo Nikolaj. Hvala svim izvestiteljima u Seni. Rok za upućivanje Madmane jest 30. Eh, studenog u podne. Glasovanje u odboru vjerojatno 23. siječnja 2019. godine, a glasovanje na plenarnoj sjednici u veljači. Prelazimo sada izvješće službenog putovanja odbora za ribarstvo u Vijetnam koje se održao 28. listopada do 1. studenog 2018. godine. Sedam e, naših članova je bilo na ovoj emisiji u Kunon u Vijetnamu Izvješće je pripremljeno tajništvo i podijeljeno je članovima i sada dajem riječ Gabrielu Matu koji je bio predvodnik ovog izaslanstva. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kinon, Vjetnam, to sve dobro zvuči, međutim kada imate tri dana i ne stajate i imate još jedan let između toga, bilo je to zanimljivo putovanje, ali i vrlo intenzivno. Naravno, kada god smo u misiji moramo pokušati biti malo više relaksirani ali teško je pronaći vremena za to. Možda mogu navesti ljude da dođu e, posjetiti e, Vjetnam kad ne moramo stalno skakati iz grada, grada u grad. Ali moram priznati da je Vjetnam spektakularan, e, vlasti su nas jako lijepo primile. Osobno govoreći, nikada nisam dobio fizički toliko cvijeća. Svi smo dobili bukete cvijeća. To je bilo zaista nevjerojatno. ali razina zastupanja je bila eh, zaista eh, nevjerojatna. Primio nas je premijer, eh, gradonačelnici gradova primljeni smo na najvišoj razini i moramo biti zahvalni za to. E, dvije kratke stvari koje želimo reći. Imate cijeli dosje. Započeli smo sa sastankom sa e, evropskim veleposlanikom tamo, kao obično. On nam je dao e, sliku situacije kakva je tamo. Otišli smo posjetiti centar za praćenje u Hanoju. to je dio odjela za ribolovne resurse. Očekivali smo možda veliki centar, on to nije, međutim vrlo je modern. I pokušavaju zaista provoditi dobro praćenje. Naravno, praćenje je uvijek teško jer ima nekoliko e, plovila koje imaju e, sustav praćenja. Imamo manualni automatski sustav i plovila koja to imaju su zapravo manualni sustavi. Njih treba fizički unijeti i praćenje je dosta teško. ali u svakom slučaju oni čine sve što mogu kako bi poboljšali situaciju i moramo vidjeti što će se dogoditi. Premijer je uključen u borbu protiv neregularnog ribarenja. Nisu loše prihvatili našu žutu karticu. Mi smo rekli da želimo vidjeti e, poboljšanja i da se bolje trebaju boriti protiv neregularnog ribarenja. Razgovarali smo o sporazumu o slobodnoj trgovini o kojem se raspravlja kao i o sporazumu o suradnji koji je na snazi od 2016. godine. E, premijer nam je jasno rekao da će e, staviti više gospodarskih i ljudskih resursa u borbu protiv neregularnog ribarstva. E, čuli smo nešto o tome na nekim od tih sastanaka. Primio nas je predsjednik Nacionalne skupštine. Čuli smo koliko je važan sporazum o slobodnoj trgovini i kako će biti prilika za Vjetnam da se e, transformira ribarski sektor u jedan solidan sektor. Oni shvaćaju da trebaju postojati i e, bilateralni odnosi. Susreli smo se i sa ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja. To je bio dugi sastanak. E, obuhvatili smo mnoga pitanja kao što je praćenje, vigilancija E, razne politike i kako ih oni provode. Oni su izmijenili pravni okvir koji će stupiti na snagu 2019. godine. Ono što mi moramo vidjeti je što će se točno dogoditi. Mnogo toga treba provesti. Oni uspostavljaju temelje za to. Tajland je poboljšao odnose s njima jer oni provode pravni okvir a u Vjetnamu nisu to uspjeli još učiniti. Onda smo posjetili Luku Pinan i jedna stvar mi je nedostajala u toj posjeti. Između ulova ribe i onih koji kupuju ribu nešto nedostaje. Ono što nedostaje je e, postoje li zajmovi, na koji način se ta riba prodaje. Čudno je vidjeti e, da je sustav ekstremno okrenut prema otvorenom tržištu, jer smo pitali što se e, događa kada neko ulovi ribe, ribu. Oni su rekli da je prodaju kome god žele i po cijeni koju žele. Dakle, sve je potpuno slobodno, a to stvara određene probleme. Posebno kada se radi o prekrcaju na koji način možemo vidjeti postoje li određene kontrole. Ali oni su smatrali da su ta pitanja normalna. Cijeli taj sustav još uvijek nije potpuno uspostavljen, posebno ovaj sustav praćenja i kontrole. Isto tako smo vidjeli jedan pogon obrade ribe gdje su već bili zamrznuti, zamrznuti odresci tune. Nismo u stvari vidjeli ribu osim na tanjuru. Nismo vidjeli ni u lukama. Ono što mi je nedostajalo u stvari je to, ali sa Savezom za Tunu imali smo zanimljive sastanke, mnogo ljudi tamo radi, stvari dobro funkcioniraju. Uspjeli smo vidjeti jedan e, pogon za akvakulturu, za rakove. On dobro funkcionira. E, radi se o 4000 kvadratnih metara i tisuća e, funti ribe, odnosno e, račića. To sve dosta dobro funkcionira. Naravno, oni se bave e, uzgojem riba. Mi smo u dokumentu rekli da zaista cijenimo otvoreni pristup i informacije koje smo dobili, razgovor koji smo vodili u posjeti smo vidjeli mnogo pozitivnih elemenata i poboljšanja koje su uveli kako u zakonodavstvu, e, tako i u sustavu praćenja kako bi se borili protiv neregularnog ribarstva. Mnogo još toga treba učiniti u smislu e, e, praćenja i sljedivosti, što će pomoći inspektorima. Trebamo povećati broj plovila koja se provjeravaju i sustav kontrole koji koriste jer imaju jako veliki broj plovila, ali nemaju veliku kontrolu nad njima. I nema mnogo drugog što treba reći. Moramo vidjeti kako provode sporazum o slobodnoj trgovini. On je važan e, sa stajališta ribarstva. I to je bila bio brzi sažetak našeg, naše posjete. Dobro, hvala. Ricardo, želite li nešto reći? Da. Mislim da nam je Gabriel dao detaljni opis misije. Mislim da ne trebam ništa dodati onome što je rekao. Ja se potpuno slažem i zahvaljujem mu na načinu kako se ponio i kako je bio na misiji. Dakle, on ima poseban talent za ovakvu aktivnost. Ali još jedna stvar E, moj dojam je, ja sam bio vrlo impresioniran tom zemljom koja se vrlo brzo razvija. To je jedan od mojih dojmova, a druga stvar je, a to je bilo i u Tajlandu i u Vjetnamu, to pitanje žute, žuto kartona ili žute kartice. Oni pokušavaju provesti određene propise. Uvijek govorimo o žutom kartonu i kako oni žele riješiti to pitanje. E, mi smo primljeni na najvišoj mogućoj razini, ali nisam imao jednak dojam kada se radilo o tržištu ribe, prodaji ribe. To je bila posjeta na nekoj višoj razini, to je bila brza posjeta i nismo baš dobili dojam tržišta. Nisam dobro shvatio je li sustav ovako slobodan kao što nam se činio. E, govorimo o komunističkom režimu. Drugo, e, oni e, te rakove izvoze u Europu i to je za njih prednost. A Norveška ima veliko tržište također. Norveška ima e, veliko tržište e, u Vjetnamu također. Gospođa Rodus, želite li vi nešto reći? Ja bih se želio zahvaliti kolegi Gabrielu. To je zaista bio jedan težak, naporan put e, organizirati to sve skupa je bilo jako teško. Mi smo bili stalno u trci, toliko je bilo sastanaka dogovoreno, ali tolika srdačnost, e, to nismo očekivali. E, još nešto ozbiljno što sam htjela kazati, a to je ono što moramo imati na umu svakako da od 108 tisuća brodova koje ima ta zemlja, mora se dogoditi smanjivanje ove flote i više puta sam postavila to pitanje kako je to, kako se to namjerava učiniti, oni su rekli počet ćemo od onih najmanjih. To je oko 6000 plovila i to su ono najmanja plovila. A zapravo je problem u tome da iza svakog tog plovila e, krije se jedna obitelj. Na moje pitanje što će se dogoditi s tim ljudima koji ne smiju više se baviti ribolovom, dobro sam odgovor pa ići će u akvakulturu i Posjetili smo jedan tako poduzeće, ne znam da mogu biti jako dosadna i postavili sam opet pitanje, dobro, gdje su tu svi oni koji e, će izgubiti svoja plovila. Evo, naći će se u akvakulturi. Koliko će njih raditi u ovom pogonu? I dobila sam odgovor Petro. Mislim, to govori puno. E, vidimo u kojem smjeru se stvari kreću i mislim da i vjetnamska strana imaju velik posao pred sobom kako bi 108 tisuća plovila bilo svedeno na jednu trećinu kako bi se nezakoniti ribolov e, spriječio. Jako puno je pred njima, moramo dobro paziti što i sagledati sve ono što piše u trgovinskom sporazumu. Hvala. Hvala. Je li još netko koji je bio na ovoj misiji želi nešto reći? Vrlo impresivan rad. Svi u tim zaslanstvima osjećamo da zaista pravimo razliku. Čestitam na vašem radu. E, izvrsno ste to obavili. Ako nema danjih pitanja, krećemo dalje. Hvala vam lijepa. Imali smo misiju i u IKAT. 17. do 19. studenog to četiri, e, četiri e, članova našeg odbora išlo na 21. izvanredno zasjedanje Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna. Izvještaj je pripremilo tajništvo i to je podijeljeno članovima odbora. Evo, ovdje je potpredsjednik Rene Kun koji će, je vodio to izaslanstvo i želimo primjedbe i komentare. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Uvijek je dojemljivo kada imate izaslanstvo parlamenta koje ide na godišnji kongres IKATA, eh, Međunarodni odbor za konzervaciju Atlantske tune. To je organizacija koja već 50 godina djeluje, a isto tako je rođena je same na neki način zabrinutosti e, o tome da će Atlantska tuna biti istrebljena i to kroz prekomjerni izlov. Naravno, za pohvaliti je upravo organizaciju ikata koja nije se usredotočila samo na Atlantsku tunu, već i na e, dakle tropsku tunu, e, riječ je isto tako i u stoku sabljarke, ali ne samo u Atlantskom moru, već i u Indijskom oceanu, te isto tako i u Pacifiku. Ukupno 52 članice, to su ugovorne strane, ugovorne ugovorne strane ovog sporazuma, a svi oni pristupili su ugovoru, a postoje i pridruženi članovi koji idu od Japana, Kine, Afričke države, Brazil, Sjedinje američke države te Europska unija. Naše izaslanstvo je dobilo mandat država članica koje zapravo e, zastupala i pregovarala na licu mjesta. žence se zahvaliti na izuzetnoj suradnji gospodinu Andersu Jesensu. On je bio, možemo tako reći, i predvodnik izaslanstva Europske unije. On je bio tražena osoba kad je bilo riječi o završnoj rezoluciji. Ali isto tako i sve ono što smo mi dobili kao informacije bilo izuzetno precizno, ne samo kad je bilo riječ o e, službenim krugovima rasprave koje smo i sami, na kojima smo prisustvovali već i ono što se pregovaralo na radnim skupinama i sav doprinos koji je tamo ostvaren. Želim se zahvaliti i kolegici Agileri, isto tako i kolege Mate, te kolegici Tomašiće koji su bili dijelom ovog izaslanstva. Imali smo pozitivne, ali možda i ne tako najbolje poruke koje smo ponijeli sa sobom sa ovog kongresa. Pozdravljamo izričito i to što se uspjelo od strane izaslanstva Europske unije e, dati dakle e, plan upravljanja plavoperajne tune i isto tako i istočne tune za sredozemlje, a isto tako i su potvrđene i kvote za EU flotu. Za vašu informaciju to je 17.623 tone, a za 2019. godinu, a 19.460 za godinu 2020. Znanstveni odbor E, smatra da je ovaj, e, ova kvota prihvatljiva. Također je e, predstavljeni model Electronic Catch Certificate, tome je na neki način omogućeno i sljedivost samih ulova pleoperajne tune, točna lokacija ulova, te isto tako se može i pratiti i sama prodaja ovih tuna na tržištu. Bilo je tu, nažalost, i ne tako dobrih e, poruka, već sam spomenuo, e, tropska tuna koja, koju nalazimo u tropskim i subtropskim ribolovnim područjima nije, ovaj stok se nalazi u najboljem stanju, međutim, s obzirom na dugogodišnjim planu upravljanja, nije donio e, nekakav širi obuhvat, niti smo dobili rezoluciju, niti imamo ikakav e, drugi zaključak. Izaslanstvo Europske unije želio jedan ambiciozni prijedlog eh, zaštite mlađi, riblje mlađi, isto tako eh, predložene su i restrikcije, dakle Fish Aggregation Divisions, dakle same eh, fetovi, to jest agregacijske područja, prekrcaj E, samih ulova na otvorenom moru, te isto tako smo htjeli i imati i promatrače na e, brodovima, znači dakle da imamo promatrače na više brodova svih ovih flota, te isto tako uvesti nadzor e, za brodolov, odnosno lov sa parangalama i isto tako dugačke e, same parangale koje su duge nekoliko stotina metara i kilometara usprkos e, pregovorima nismo postigli dogovor a dosadašnje mjere kada je riječ o kvotama e, još su produžene ove kvote za daljnjih godinu dana kada je riječ o agregiranim područjima postavljaju se pitanje da li se ove umjetni tako tako reći otoci trebaju smanjiti u svojem broju sa 500 na 200, e, međutim nismo mogli uočiti da će doći do sporazuma oko toga. Što se tiče radnih uvjeta i uvjeta života na brodovima, e, povezano sa Međunarodnom organizacijom rada i uvjetima, bilo riječi o sigurnosti e, brodova prema E, sporazum u SOLAS, a isto tako i moderniziranje sustava zaštite, automatizirani sustavi identifikacije broda kako bi se, ukoliko bi jedan takav brod e, i ukoliko ima dopuštenje ikata, točno znalo, identificiralo da to nije nikakva krivotvorina, već da je doista riječ o e, službenoj dozvoli za lov. Konvencija IKT treba doživjeti svoje preinake tijekom sljedeće godine, a i nadležnost kad je ti, što se tiče morskih pasa treba se proširiti, a što je isto tako jako važno, došli smo do trenutka kada e, je da nam ništa neće donijeti jednoglasnost e, kad je riječ o odlukama i u samom poslovniku treba napraviti neke preinake kako bi se uveli izuzeci. To je bio moj dojam i utisak. Želim se zahvaliti gospodinu Jesenu koje je vodio EU izaslanstvo, a isto tako i kolege koji su nas e, potpomogli u svemu. Hvala. Hvala, gospođa Aguilera. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, samo sam željela nešto dodati onome što je rekao Werner. Mi zaista imamo priliku sudjelovati e, na toj misiji i na samitu i to je zaista bilo zadovoljavajuće. E, uspjeli smo unijeti tunu u plan upravljanja i željela sam čestitati komisiji zato što mislim da su tu obavili izvrstan posao. Europska komisija je zaista to sjajno obavila jer ne samo da e, se radi o ješenom planu upravljanja, nego je to plan upravljanja koji se posebno usredotočuje na kontrolne mjere za budućnost kako se ne bi našli u situaciji E, kako kakvoj se nalazila plavoperajna tuna prije deset godina. Taj plan upravljanja e, zaista pruža i e, mjere predostrožnosti. Mi smo to vidjeli svojim očima, ali mislim da smo tijekom ove posjete vidjeli trud koji je uložio gospodin Jensen i ostali i mislim da su rezultati izvanredni. Ako pogledamo opseg koji je uključen, ono što je bilo zanimljivo ovdje je, kao što je Werner objasnio, situacija nekih vrsta i kontrola e, subtropskih vrsta. E, tu nije napravljen baš preveliki napredak i mislim da je to u stvari problem ovdje pozivamo na jednoglasnost kao za druga pitanja. To postavlja određene probleme zato što znači da neke vrste kao što su oko katuna, e, tu smo se dogovorili da treba poduzeti određene mjere zbog e, previše ribarenja. Međutim, ništa nije učinjeno. I zato trebamo jednoglasnost i nadam se da će to promijeniti stvari sljedećih godina. Ovo je možda bio negativni aspekt naše posjete, ali inače je e, sav posao bio obavljen vrlo profesionalno. Cijeli sektor je bio prisutan, niko nije izostao sa sastanka, svi su bili tamo od e, jutra do mraka, e, svih sedam dana i njihov rad je vrlo relevantan i bilo je zanimljivo to vidjeti na licu mjesta. Nekoliko kolega Klaudija Salvija e, je bila s nama iz e, tajništva. Oni su uvijek bili na raspolaganju kako bi sigurno dobili sve podatke i informacije koje su na raspolaganju zajedno s komisijom i vidjeli smo kako taj summit funkcionira u praksi. Ali želim još jednom naglasiti Zaista smo primijetili profesionalizam, posebno e, tima komisije. To je bio tim e, koji je bio sastavljen od zaista kvalitetnih profesionalaca i to ne možemo dovoljno naglasiti. To su stvari koje sam željela naglasiti. Hvala lijepa gospodin Mate. Mato, hvala lijepa, vrlo kratko. Kao prvo želio bih iskoristiti priliku da zahvalim e, članova e, tajništva i oni koji su nas popratili na ovoj misiji. U svakom slučaju, u misiji u Hrvatskoj ne mogu dodati puno više onome što su rekli Werner i gospođa Aguilera. Da, ali došli smo kući i ne znamo što se odlučilo. Posljednjeg dana smo došli kući i znali smo što se događa i to je velika promjena. Ja shvaćam da za ovakvu vrstu e, razlike ribe crvena tuna da se zaista trebalo učiniti nešto kao što je podjela kvota Isto tako, trebali smo zaista učiniti nešto. Prije smo govorili shell, poslije smo govorili may, dakle moramo i možemo kada govorimo o dodjeli konkretnih e, kvota za male da e, mala plovila. Ali moram reći da je ovo bio jako dobar sporazum. Veliki problem je bio vezan za tropske tune. Već smo govorili o tome. I u zaključku još jednom i ja bih želio zahvaliti komisiji. Ja često E, dvojako e, govorim o e, raznim službama, međutim kada trebam sažeti rad koji je napravio pregovaratelj komisije, ne znam ili gospodin Jensen ovdje, moram mu reći da mu zahvaljujem. Uvijek je bio vrlo pristojan prema Europskom parlamentu, uvijek nas je informirao, usprkos velikim poteškoćama u pregovorima, ali uvijek je uspio odvojiti trenutak da razgovara s nama i mi smo zaista to cijenili. Zahvaljujemo službama komisiji na ovome. A kada ja kritiziram, onda sam strog, ali kada zahvaljujem komisiji, onda to činim jednako tako. E, zahvaljujem timu komisije koji je radio ruku pod ruku sa parlamentom. Hvala lijepa. Možda ćete imati kratke komentare o ovome, s obzirom da ste obavili tako sjajan posao. Samo trenutak. Gospođo predsjedateljice, još jedna stvar koju sam zaboravila reći. S obzirom da će govoriti gospodin Jensen, meni se sviđa e, definicija e, ove e, malog ribolova kojeg je koji je spomenut. Thank you Gospodin Jensen, izvolite. Hvala, najprije i gospodinu Kunu i gospođa Aguilera i gospodinu Matu na toplim riječima. Ovo bio mešoviti sastanak, kao što je rečeno. Bilo je nekih uspjeha, nekih neuspjeha. No, za nas je veliki, veliko ostvarenje koje je preostalo od prošle godine jest e, plan upravljanja plavo operajne tune i osobito zbog skandala koji su prijavljeni nedavno o e, protuzakonitoj trgovini tune u Europskoj uniji. Dakle, ovo nije bilo napred riješeno. Dakle, bili smo zabrinuti da će, se, da će to preliti e, na pregovore i učiniti pregovore nemogućim. Dakle, ispostavilo se da smo uspjeli time upravljati i rezultati su takvi da smo mogli umiriti različite delegacije, da će se time pozabaviti odgovarajuća tijela vlasti na najozbiljniji mogući način, da će se poduzeti istražne radnje i mjere. No, u svakom slučaju mislim da je ovo bilo jako važno i neke stvari iz eh, plana upravljanja pa, plavoperajnom tunom su bili eh, obrađeni još i prošle godine, dakle upravljanje eh, live trade, dakle živom robom, dakle tu imamo sve ekstra mjere kontrole, ali imamo još dvije, tri dodatne, kao što je proizvoljna kontrola. Imamo randevu klauzulu koja nas obvezuje da u naredne dvije godine, svake godine se jednom sastanemo i dodatno e, pogledamo da li se može postrožiti ukoliko potrebno mjere. Dakle, to je važno ostvarenje i primam znanje vaš prijedlog o e, malom ribolovu. Dakle, to je prvi put da je tema koja toliku raspravu izaziva da je rasprava izbjegnuta. Dakle, izbjegli smo korištenje riječi artisanal i onda smo imali e, dodatnu, dodatni popis kriterija i na kraju nije bilo nikakvog problema. Dakle, htjeli smo se postarati da mali ribolov koji plaća veliku cijenu za spa, u programu spašavanja i oporavka da bude nagrađeni. i drago nam je da je to napravljeno. Druga važna stvar koja je ostvarena, htio sam eh, skrenuti vašu pozornost na konačno zaključenje amandmana konvenciji koji nam omogućuje sada da se bavimo na izravni način sa ajkulama i ražama, a Sada kada nova konvencija stupi na snagu, imamo puno bolji temelj da se time bavimo. No, opet smo naravno e, time što e, imamo samo tri e, osobe koje se bave e, ajkulama. No što se tiče tropske tume, tune isto tako smo e, razočarani. Kao što je gospodin e, Tun rekao, dakle i velikoke tune. Mislili smo da je važno staviti nešto vjerodostojno na stol i pokazati Europskoj uniji da sudjelujemo u svim pregovorima sve do samog kraja, no mogli smo lako zamisliti da će nas se staviti po strance i e, dovesti pred svršen čin, no tome nije bilo tako. Evo, samo želimo što Južna Afrika na kraju e, kada je predstavljena konačna verzija dokumenta, što je više manje odlučila odustati od svih elemenata iz konsolidiranog e, prijedloga, ali to nije bilo prihvatljivo jer bez svih da tako više nismo imali nikakvo jamstvo da će oni zajamčiti oporavak stokova i to je bio jedan od glavnih ciljeva i da naravno htjeli smo e, da se ispune legitimna očekivanja zemalja u razvoju, no isključivo istovremeno ako se može zajamčiti oporavak stokova, Eh, jednom kada su odstranjeni bili ti elementi, onda više nije bilo nikakvih jamstava da se može eh, računati sa oporakom stokova. Dakle, morat ćemo se tim pozabaviti iduće godine, no kao što smo već rekli, ne namjeravamo eh, sjeti po strani i ništa ne raditi, već ćemo nastaviti dobiti podršku i biti sigurni da ćemo to ostvariti iduće godine. Hvala. Hvala, najljepša hvala vama i hvala vam što ste uključili delegaciju parlamenta na ovakav način u e, taj rad. E, doista to cijenimo. Hvala. Dakle, evo, zaključili smo i ovu točku dnevnog reda. sljedeći sastanak bit će održan 23. siječnja i 24. siječnja. I možda ćemo imati jedan dodatni rani dogovor, e, sastanak zbog glasanja o izvješću Agilera. no to ćemo naknadno potvrditi. Toliko, hvala kolege i želim vam sve najbolje u E, tijekom blagdana, jer nećemo imati novi sastanak odbora prije Božića. Dakle, još jednom hvala. I svako dobro.